Dobro jutro, drage kolegice i kolege. E, naša sjednica parlamenta je otvorena. prva točka dnevnog reda je izjava Vijeća i Komisije o višegodišnjem financijskom okviru od 2021. do 2027. i vlastitim sredstvima koje treba obogatiti kako bi je vrijeme da se ispune očekivanja građana. Ali prije nego što nekoliko nabjeva. Dakle, molim, e, napominjem da možete elektroničkim putem najaviti slobodno javljanje za riječ kao i pitanja. E, upute vam se nalaze na stolu. ako prije nego što želite se javiti za riječ, možete dakle koristiti elektroničku tipku na vašem uređaju, na vašem desku molim uzmite u obzir da također možete i dizanjem bijelog lista papira se javiti ili na početku rasprave možete se e, javiti isto tako za slobodno javljanje za riječ kroz plavu karticu, dizanjem plave kartice. Međutim, podsjećam vas da trebate podnijeti sa sobom kartice za elektroničko prijavljivanje vašeg govora kako bi bili spremni. I isto tako molim, vi ste dobili, već možete isto tako e-mailom unaprijed najaviti javljanje za riječ. Ako želite još se e, sada spontano javiti za riječ, kasnije u procesu Catch the Eye možete to učiniti i na početku i prije rasprave, ne morate čekati kraj rasprave. A sada e, počinjemo sa najavljenom prvom točkom dnevnog reda u ime vijeća gospođa Tupurajnen, finska ministrica. Izvolite. Gospodine predsjedajući, uvaženi zastupnici, sljedeći VFO će odrediti financiranje europskih politika do 2027. Naš cilj je da postignemo jedan izbalansiran financijski okvir koji će uzeti u obzir i nove i tradicionalne politike i prioritete te pridonijeti ostvarenje zajedničkih europskih ciljeva. Nije jednostavno naravno stvariti te vrlo velike i teške ciljeve, ali mi naporno radimo. Osim toga, ni kalendar događanja, ni vrijeme nam ne ide na ruku, nego je veliki izazov. Unatoč svemu tome, predsjedništvo će učiniti sve što može kako bi finaliziralo pregovore u vijeću do kraja godine. Osobno, mogu reći da smo potpuno predani ostvarenju tog cilja. Današnja plenarna rasprava pruža mi jedinstvenu mogućnost da surađujem s Europskim parlamentom. Osobno predsjedam Vijećem za opće poslove, ali i isto tako pratim vijećem, predstavljam vijeće na svim sastancima plenarnog sastava Europskog parlamenta. U duhu dobre međuinstitucionalne suradnje i u skladu sa pristupom kojeg je već zacrtalo bugarsko predsjedanje, mi nastavljamo utabanu praksu razmjene mišljenja prije i nakon sjednica Vijeća za opće poslove o, o mbfo A sada nekoliko riječi o velikim izazovima Europskoj uniji postavljenim i našim zajedničkim prioritetima. Prvo je najvažnije da odgovorimo na svim sadašnjim i budućim izazovima Europske unije i to tako što ćemo povećati rashode i e, za europske politike kako bismo naše vrijednosti očuvali. Mi znamo da je isto tako poticanjem razvoja kao i zadržavanjem visokih standarda u poljoprivredi kanimo e, nastaviti naš rad. Vidimo i pozitivne učinke tih e, naših investicija diljem Europe, a oni će i nastaviti izazivati konvergentnost među zemljama. E, dakle, financiranje ruralnog razvoja ovdje predstavlja jednu od ključnih uloga. Jedan od glavnih izvora izazova našeg vremena je sigurno su klimatske promjene. Već sada vidimo promjene u našem okolišu i kao što vidimo, znanost nam govori da će se stvari samo još pogoršati ako nešto ne učinimo i mnogo glasova, prije svega naša mladost, nas pozivaju da učinimo više. VFO će biti od ključne važnosti upravo tu svrhu, zato što će nas i to dovesti da ispunimo rokove do 2030. koje smo preuzeli kako bi sačuvali klimu. Član, članice znaju da je 25% zapravo smanjenje CO2 naš glavni cilj. I ako neki smatraju da je to preambiciozno. Dakle, ugljična neutralnost i nulta stopa emisije, to je naš vrhovni cilj. A postoji, da bi se to ostvarili, postoji i potreba da se otvori, stvori jedan novi fond e, koji će pomoći našem postezanju ugljične neutralnosti. I to u doba kada se e, društvo prolazi kroz isto tako teški izazov digitalne tranzicije. Europa mora ostati na samom čelu i prednjačiti u inovacijama i digitalizaciji. Budući BFO mora se uskladiti s novim prioritetima koje će upravljanje migracijama zahtijevaju sveobuhvatni pristup. Dakle, ne, e, dajući financijske izvore i koristeći druge naslove, mislimo da ćemo na taj način pomoći da se ispune svi zahtjevi i na međunarodnoj razini koje migracije donose sa sobom. Jedan od najvećih europskih članica se sprema napustiti Uniju. Ja sam održala konzultacije sa ministrima svih zemalja članica i u tom su kontekstu mnogi izrazili potrebu da se europski proračun odredi odrazi tu novu realnost. I mi kao predsjedništvo moramo taj važni element uzeti u obzir. Što se tiče vlastitih sredstava, one moraju pružiti poštenu, transparentnu i e, ravnopravan sustav za financiranje drugog sljedećeg razdoblja sedmogodišnjeg. A što se tiče stajališta predsjedništva o novim vlastitim sredstvima Dakle, onaj prijedlog o pristojbama na plastiku čini se da su dobili najviše podrške, jedan pozitivan pristup među najvećim brojem zemalja članica izazvali. A što se tiče ostalih novih izvora vlastitih sredstava, moramo imati na umu da je zato potreban konsenzus svih zemalja članica prije nego što se nešto odobri ili usvoji. A sada, dragi članovi, dragi zastupnici, obrana europskih vrijednosti počinje sa poštivanjem vladavine prava unutar Unije, ali u svakoj zemlji članice. Pravna država nije samo politička deklaracija, nego jedna pravna norma. S perspektive predsjedništva članak drugi ugovora koji se odnosi na pravo pravnu državu neće se samo od sebe realizirati, prema tome to će se odraziti u našim politikama čuvanje pravne države i ono će se uključiti i u naš sljedeći VFO. Prijedlog se odnosi jednako na sve zemlje članice i sve europske fondove, kao što se uostalom i pitanje vladavine prava i demokracije odnosi na sve, jer to spada u temelje europske sigurnosti, slobode i napretka. Poštovanje za e, pravnu državu je samo po sebi vezano za pravilno funkcioniranje Europske unije. Jedan od prioriteta finskog predsjedanja je upravo to da se osigura zaštita vladavine prava i da se ojačaju ponovno e, njegove veze, dakle očuvanja pravne države sa našim proračunom. I nastavit ćemo jasno raditi na toj važnoj, važnoj temi. I uvjerena sam da postoji mogućnost da se stvori jedan izbalansiran i e, legalno gledano e, zdrav i dobar instrument da se to izvede. Ja sam inače potpuno svjesna svih vaših zabrinutosti da li će se stići na vrijeme VFO usvojiti. Do sada smo se fokusirali uglavnom na slušanje, zabrinutosti zemalja članica i njihovih prioriteta. A sada dolazi vrijeme da njihovi šefovi daju smjernice za daljno postupanje. U tu svrhu predsjedništvo priprema jedan bijelu knjigu, jedan dokument koja će olakšati upravo mm, šefovima vlade i država da na svom idućem samitu u listopadu donesu te smjernice. Mi znamo da će predsjednik Tusk voditi i rasprave sa svim šefovima države i vlada o tome. Na temelju onih smjernica koje tada oni na samitu usvoje, mi ćemo pripremiti kompletan dokument kako bi do kraja godine završili rad na usvajanju VFO-a, usklađivanju VFO-a za sljedeće razdoblje od sedam godina, kao što je to parlament i htio. Još jedanput ističem da je predsjedništvo apsolutno predano da ispuni sve ove rokove koje smo naveli i učinit ćemo sve što je moguće da zaista proguramo i pregovore VFO do kraja godine jer za nas je od fundamentalne važnosti pritom surađivati s vama i govoriti naravno i pogotovo surađivati glede različitih sektorskih politika i pritom doći do uzajamnog razumijevanja i usuglašenja. Gospođe gospodine predsjedajući, časni zastupnici, hvala vam na pozornosti. Evo, hvala vam, a prije nego što dam riječ povjereniku Hansu, kolega Rivier se javio u vezi e, poslovnika. Izvolite. Hvala lijepo predsjedajući. To je točno. Ja sam se pozvao na poslovnik i to je, naime ja se brinem za nekoliko, zbog nekoliko incidenata koji su jučer postojali, a to je bilo u vezi izbora za Karifer. E, naime, gospođa e, Karifer je jedna od zastupnica našeg kluba zastupnika IDEA. Ona je 17. srpnja izabrana u tu izaslanstvo Karifora i ona je dakle od srpnja punovažeći član, a jučer nam je uprava Europskog parlamenta priopćila da ona ne može biti kandidatkinja jer više nije ne može biti član izaslanstva Karifor. Ona je bila kandidatkinja za prvog zamjenika voditelja izaslanstva. Međutim, vas ništa ne vidimo, ne, nijedan razlog koji bi nju sprečavao da se javi kao kandidatkinja za to i izaslanstvo. Međutim, ovdje vidimo da je ponovno na snazi ona politika drugih klubova zastupnika da se pravi jedan sanitarni kordon, dakle jedan, da kažemo, izolacija oko našeg kluba kako bi se spriječilo našim članovima i zastupnicima iz IDEA da obnašaju važne funkcije u ovom visokom domu. A ta gospođa je jedna od najvažnijih zastupnica iz eh, dalekih regija, prekomorskih regija Francuske i apsolutno spada u to izaslanstvo i u tu i tamo je mjesto. Hvala lijepo kolega. A sada kolega Marijani, je li to ista tema o kojoj želite govoriti? Ne, ne, gospodine predsjedajući. Oprostite. E, kolegi Rivier bih rekao da se javio potpuno bez razloga jer e, postoji jedan dogovor e, među klubovima zastupnika koja međutim nije e, određena poslovnikom, ali to znači da politički klubovi imaju dogovor da oni odlučuju, a pri tome su naravno politički aspekti uvijek odlučujući. Vi ste točno rekli, može svako podnijeti svoju kandidaturu koji je puni član ovog parlamenta, dakle punovažeći zastupnik, međutim E, onda uvijek e, idu klubovi zastupnika koji odlučuju. Mi ćemo sasvim sigurno proučiti ovaj slučaj i vidjeti u prvom dijelu da li je smjela kandidirati ako je vaša kolegica o kojoj govorite legalni zastupnik. To ona smije. Međutim, da li će biti kasnije odabrana u izaslanstvo, o tome će odlučiti klubovi. A sada gospodin Marijani ima riječ. Hvala lijepo. I ja sam se htio javiti o tom sustavu koji je na snazi. Prošlog tjedna na odboru AFETA se dogodilo nešto vrlo iznenađujuće. i smo 13 e, izvješća za idućih pet godina koje se odnose na 13 država koje su povezane sa Europskom unijom ili preko sporazuma o dobrosusjedskim odnosima ili zato što su u predpristupnoj fazi. I to je onda podijeljeno e, među klubovima, a ECR, GUE i ID su kompletno isključeni iz dodjele tih izvješća. Onda im je kazano da ni jednostavno ne potpadaju pod, da oni ne dobivaju, nemaju pravo na da preuzmu izvješća prema propisima koji su na snazi. Nas zanima kakva je to, kakva su to propisi jer kod 13 izvješća i broja klubova mislim da ste prekršili svako načelo proporcionalnosti jer su onda i neko od ova tri kluba među inima ide trebao dobiti neko od izvješća. Hvala lijepo gospodine Marijani. E, moj odgovor se sad odnos će biti vrlo nalik na odgovor kolegi Rivjeriju. To stvari su e, riješene u općim uvjetima poslovanjem ali na kraju se odluke opet donose ili na odborima ili ako je na više razini među klubovima. Prema tome ne vidim uopće povod da se treba e, istraživati ovo što ste vi prigovorili. Mislim da je stvar potpuno jasna. Sada gospodin povjerenik Han u ime komisije. Predsjedajući, e, časni zastupnici, ja bih reagirao na političku reakciju parlamenta, naime rezoluciju o sljedećem VFO-u. Mi znamo da je to jako važan dosje jer je upravo VFO taj koji će u idućih desetljeću oblikovati budućnost Europske unije. I ja priznajem napore koje je Europski parlament uložio u svoju rezoluciju, posebno izvjestitelje kao i gospođa Marquez, gospođa Haer, gospodin Olbricht, gospodin Fernandez i gospodin Andersen i cijelog naravno odbora za proračun. Europsko vijeće će održati razmjenu mišljenja na svom o VFO sljedećeg tjedna na svom samitu i možemo samo pozvati i ohrabrivati sve da e, šefove vlada i država da uzmu u obzir rezoluciju parlamenta. Ono što je parlament usvojio u studenom prošle godine je bio jedan zaista značajan, bitan e, doprinos sljedećem VFO-u. Godinu dana kasnije i nakon europskih izbora u svibnju bilo je vrlo važno da budemo jednoznačni, da nema nikakve dvosmislenosti o tome gdje parlament stoji i što misli o tome. Stoga ja apsolutno pozdravljam, da je ova rezolucija parlamenta ponavlja i pojašnjava čak stajališta i studenog prošle godine koje je parlament iznio. Ja ću u svakom slučaju se pozabaviti i vašim zabrinutostima, ali prije nego toga bih vam samo iznio komisijno mišljenje o glavnom razini rashoda. To je naime ona glavna stvar, ako ne i možda ključna stvar o kojoj se vode pregovori. Dakle, u sljedećem dugoročnom proračunu imamo 0,3% BDP-a koji je povećanje dosadašnjeg proračuna. S druge strane, nekoliko zemalja članica e, kontinuirano pozivaju na to da se e, ograniči kompletan proračun Europske unije na 1% BDP-a čitave Evropske unije, što je premalo. Mislim da sve institucije moraju tražiti jedan kompromis. Na kraju krajeva će to biti jedan e, kompromisni dogovor oko sljedećeg dugoročnog proračuna za Evropsku uniju, što prije to bolje. Prema tome moramo upožuriti i užurbati naš posao na tome moramo naravno se suočiti s time da se od Unije očekuje da radi više i bolje na ostvarenju svojih političkih vrijednosti, da stvori više europske dodane vrijednosti te više resursa koji bi pridonijeli klimatskoj akciji, digitalnoj sigurnosti, inovaciji, upravljanju granica i sigurnosti građana. Na kraju ne možemo pobjeći realnosti. Unija će izgubiti vrlo važnog doprinos e, uplatitelja u europski proračun uskoro. Prema tome, to će se odraziti na regionalnu politiku i na poljoprivrednu politiku i na druge politike mnoge. S obzirom na ta ograničenja, ono što je komisija predložila za sljedeći VFO sa ukupnom razinom od 1,334% BDP-a Evropske unije za proračun e, Evropske unije zaista ostaje realistično i primjereno. A osim što smo podržali većinu parlamentarnih E, rezolucija i izvješća od prošle godine, ova nova rezolucija sadrži i nekoliko e, otvorenih pitanja, odnosno nekoliko stvari kojima se još vode pregovori. Vi znate da se ne može, recimo, ni u kom slučaju mi u sadašnjem sazivu ne možemo prejudicirati ono što će kolegi novih povjerenika odlučiti. Međutim, e, već do sada je ova komisija u ovom mandatu dala jedan solidan okvir za donošenje VFO-a i pogotovo vrlo solidne osnove za razvoj i daljnjeg euro, eh, eurozone. Nadalje, jedan od integralnih bitnih eh, dijelova je mm, eh, isto tako poštivanje i jačanje poštivanja pravne države, zatim naša vanjska služba kao i Fond za Afriku. A osim toga jačamo fond za sve preparatorne pripremne akcije što znači od 590 milijuna eura se e, smo podigli e, izdvajanja za to na više od milijarde eura. Ali to predviđamo i nove inicijative. Zatim mislimo da je zbog toga svega, da bi se programi nastavili nove inicijative započele, je vrlo bitno da što je prije moguće završimo s pregovorima o VFO-u moramo biti svjesni da je bilo kakvo odgađanje znači ugrožava uopće naše programe, a to nije u interesu niti naših malih e, e, poduzeća, naših e, poljoprivrednika, mladih ljudi kao ni znanosti, istraživanja i inovacija. Stoga molim da pozivam još jedan na ambicioznije ciljeve i kod recimo rashoda za ublažavanje klimatskih posljedica. Komisija je naime predana da ostvari Pariški i UN-ov sporazum o klimi i zbog toga moramo e, sami sebi zadati više ciljeve i 25% ukupnog proračuna za idućih sedam godina posvetiti tim što je otprilike 320 milijardi eura ukupno koje želimo pridonijeti klimatskim akcijama. Cilj od 25% je prema našem iskustvu i naše procjeni zapravo e, se može realno ostvariti ako svi budu doprinijeli prema ovom kako mi predlažemo vfo Neki će naravno bitno pridonijeti, a neki čak i oni za koje vi recimo predlažete i dalje jačanje mjera e, će, se očuvati recimo Erasmus neće biti ni obzor 20, 20 neće biti ničim dotaknuti ovim različitim preusmjeravanjem sredstava koja nam trebaju da bi klimatsku akciju pojačali u praksi. To znači da ćemo uglavnom imati e, više ciljeve u zajedničkoj poljoprivrednoj politici i Europskom fondu za regionalni razvoj. Jer vi vidite, moramo stvoriti negdje kritičnu masu u proračunu, odnosno u relativnim uvjetima mi ćemo e, zapravo u praksi najviše će to pogoditi Europski socijalni fond i kako bi očuvali ove ostale prioritete, a to je upravljanje granicama sigurnosti i Erasmus. To je ona e, teška matematika s kojom se moramo nositi. Ja naravno e, u cijelosti poštujem parlamentarnu, e, parlamentarni nadzor i vašu već izjavljenu namjeru da svoje ovlasti u cijelosti provedete ali vijeće je već i dalo svoje pozicije, a sad će ih i potvrditi na ovom sljedećem samitu. E, naravno, mi ćemo pomoći da se dijalog i dalje vodi i davat ćemo tehničke, mi kao komisija i parlamentu i vijeću ćemo pripremati tehničke informacije i sve ostale koje su potrebne da bi se taj dijalog vodio na adekvatnoj razini dalje. Prema tome, nadamo se da ćemo do 2020. završiti pregovore i osigurati usuglašenje oko idućeg VFO-a. Na idućoj komisiji će biti da odgovori na vaše pozive. Međutim, kao što ste sami dobro istaknuli u članku 312 ugovora Europskoj uniji, E, tu imamo relevantnu pravnu osnovu za ono kako ćemo dalje ako ne dođe do usuglašenja. Međutim, sada nije vrijeme da razmišljamo o dodatnim mjerima. Za sada naš prioritet i naš fokus ostaje na tome da postignemo na vrijeme dogovor o BFO-u, a na kraju da završim i zahvalam ovom visokom domu na vašem radu i vašoj podršci iznalaženju novih vlastitih sredstava i zaštiti EVFO-a što se tiče i pogotovo vašem inzistiranju da se izdvoje sredstva za očuvanje pravne države ja se nadam da ćemo u svemu ispuniti nade i parlamenta i vaša očekivanja, ali da ćemo isto, istodobno uspjeti na vrijeme postići suglašenje kako bi 1. siječnja 2021. mogli mirno nastaviti sa sljedećom generacijom europskih programa koje se iz toga financiraju. Hvala lijepo, a sada prelazimo na e, javljanja za riječ kolegica i počinje kolega Olbrich na minutu i pol. Hvala lijepo. Predsjedajući, gospodine e, povjereniče, zastupnice i zastupnice. Jednostavno više nemamo vremena. Vrijeme nam protiče. Sveučilišta, građani, znanstvenici, svi čekaju na informacije što će se dogoditi sa VFO-om. Da li će biti sedmogodišnjeg proračuna ili neće, kad će ta odluka past, kako će izgledat ili je neće biti. I stoga je dobro da vas još jedan podsjetimo kako je komisija e, iznijela svoja izvješća, a prijedlog je iznesen u svibnju 2018. Prema tome prošlo je godinu i po dana od onda. Parlament je vrlo brzo na to reagirao i pokušao e, i dao svoju viziju i svoj odgovor na taj prijedlog iako to uopće postupak ne predviđa da to parlament čini. Međutim, mi smo našu odgovornost vrlo ozbiljno shvatili i dali naša stajališta koja su vrlo realistična. Mi smo ovdje i kao što vidite ništa nismo iz zraka pritom e, donijeli. Mi nismo nikakve nove prioritete izmišljali. Mi smo samo rekli u našim stajalištima i to na temelju onog izvješća komisije rekli da želimo obzor 2020. zadržati, nikako ga ne smanjivati kao ni Erasmus. I mi smo pošli od toga da tradicionalna politika neće samo mehanički e, te stvari rezati kako bi pojačala svoje klimatske izdatke. Sada moramo vidjeti koliki je trošak Brexita. Međutim, nemamo više vremena. Nije dovoljno da samo imamo informativne sastanke. Suradnja je jedna divna riječ, međutim mi sad moramo tu krenuti na konkretne rezultate i konkretne postignuća kako bi e, zaista i uspjeli ispuniti rok i doći do BFO-a. Hvala lijepo gospođa kolegica Marques, na tri minute. Hvala gospodine predsjedatelju. Gospođo Tuparajnen, povjereniče Han, naslov ove rezolucije je trenutak za pružanje odgovora na očekivanja građana. Zato smo i ovdje. Dakle, nama je dužnost izvojiti odgovarajuća sredstva koja će biti u skladu sa preuzetim obvezama i političkim ambicijama Unije. Ovom rezolucijom parlament potvrđuje svoje stajalište i kao što je također već navedeno u rezoluciji studenoga 2018. godine, ali to sada činimo sa većom legitimnošću, dakle ostvarujemo svoj pregovarački mandat i poštujemo izborne rezultate iz svibnja 2019. godine. Ustrajemo i na suzbijanju klimatskih promjena i kažemo da sljedeći VFO treba utvrditi na 1,3% BND-a Unije sa 27 zemalja članica i to su vrijednosti koje će nam omogućiti da čvrsto podržimo kohezijsku politiku i poljoprivrednu politiku, ali ne samo njih, nego i inovacije, ulaganja, imigracijsku politiku, vanjsku i obrambenu politiku, te na kraju stvaranje čvrstog europskog socijalnog stupa. Mi također provodimo zaštitu klimatskih promjena u svim politikama i zalažemo se za pravednu tranziciju ka ugljično neutralnom gospodarstvu koje će se temeljiti na kriterijima socijalne pravednosti. Također osmišljamo novi mehanizam za zaštitu europskog proračuna u slučaju da se ne poštuje vladavina prava. Dakle, zalažemo se za poštivanje političkih obveza koje je najavila i buduća predsjednica komisije Ursula von der Leyen. Ali za nove inicijative želimo nova sredstva i očekujemo konkretan odgovor o europskom zelenom dilu. Drago nam je što je ministrica preuzela određene obveze da će pokrenuti zakonodavne prijedloge u cilju stvaranja novih izvora vlastitih sredstava. Trebamo reformirati sustav financiranja Europske unije i to primijeniti u glavnom, glavnim političkim prioritetima. Parlament je se spreman otvoriti pregovore o proračunu za razdoblje 21.-27. i o vlastitim e, izvorima sredstava. Sada je pravi čas za to da vijeće sudjeluje u ovim pregovorima sa parlamentom o pitanjima sektorskog zakonodavstva koja su nastala uspostavom novih europskih programa i e, u vezi sa prijedlogom o poštivanju vladavine prava. Sada moramo postići jedan čvrst sporazum koji bi spriječio nastajanje jaza između sadašnjeg i budućeg programskog razdoblja i odgovoriti na očekivana građana. Hvala kolegice Markeš. Sada na dvije minute riječ ima kolegica Ji. Hvala. Gospodine predsjedatelju, gospođo ministrice, povjereniče, poštovani kolege. Budite sigurni u jednom, mi pažljivo pratimo rasprave o sljedećem Europskom samitu, odnosno parlament je nestrpljiv. U svibnju 2018. godine, prije 18 mjeseci, komisija je iznijela prijedlog budućeg VFO-a i parlament je odmah se bacio na posao i iznio je svoje stajalište i svoje prioritete i od onda čekamo da vijeće odluči trebamo ubaciti u višu brzinu trebamo uključiti parlamentove rasprave, a stajalište parlamenta je jasno i to danas opet naglašujemo, a to je održavanje zajedničke poljoprivredne politike i kohezijske politike, zatim financiranje programa poput Obzor 2020. i Erasmus i suočavanje s novim izazovima i pitanje vladavine prava. Novi VFO morat će odgovoriti također na pitanja klimatskih promjena i zaštititi bioraznolikost. Tu želim podsjetiti na uzete obveze izabrane predsjednice sa zelenim dilom i sa prekograničnim porezom na ugljik. I to smatramo pozitivnim inicijativama, njih pozdravljamo, ali treba ih popratiti i daljnjim izdvajanjima iz proračuna. Neki kažu da parlament uvijek traži veće rashode, već čujemo te kritike, ali Pazite, to znači rezove i u drugim e, programima i to površne rezove sa posljedicama po druge programe. Dakle, nemamo dati prostora euroskepticima. Pričamo sada na vlastite izvore prihoda. Ovaj sustav koji je nastao 70. godina sada popušta i nacionalni doprinosi e, sada odgovaraju logici i pravednog povrata. Dakle, Trebamo jedan sustav koji će dati prednost europskoj dodatnoj vrijednosti, a ne nacionalnim doprinosima. Tu trebamo brzo napredovati jer je to doista ključno pitanje za parlament. Dakle, mi nećemo dati svoju privilu ako Europska unija ne bude imala izvore vlastitih sredstava. Dakle, sada je lopta po vašim nogama, gospođo ministrice, i sada očekujemo vaše stajalište za koje se nadamo da će biti u službi Europljana. Hvala, sada na dvije i pol minute, kolega Andersen. Hvala lijepo. E, klimatske promjene, socijalna podjela, digitalizacija sve te velike teme budućnosti ne možemo više u nacionalnim okvirima riješiti. Prema tome svima nama treba i mi želimo jako Evropsku uniju. Mi želimo Evropsku uniju koja je spremna svim ljudima dati budućnosti i koja će biti za 20 godina klimatski neutralna, a za to bismo moramo Evropsku uniju promijeniti i masovno investirati. Financijski okvir višegodišnji nam sada zato daje šansu. Stoga nam dajte da sad jasno kažemo. Stajalište njemačke vlade kao i mnogih drugih zemalja članica šteti Europskoj uniji. Populistično je jednostavno zauzimati se za proračun od samo 1% BDP-a, e, a ne boriti se za više. Upravo je njemačka vlada postala antijevropska. Upravo su, e, smo od njemačke kancelarke Merkel i ministra financija Šolca očekivali više. Očekivali smo da se hrabro bore za zajedničku Evropsku uniju, zajedničku viziju. Mi jednostavno nemamo više razumijevanja za njihov način i njihovo zagovaranje kraćenja proračuna Evropske unije. Ako to budemo učinili mi ćemo osim toga i pojačati socijalnu podjelu na našem kontinentu. Imat ćemo premalo novaca za istraživanje, prespori internet i nećemo moći održavati razno i još uvijek se recimo najviše novaca daje upravo za klimatske štetne e, poljoprivredne subvencije, to moramo izmijeniti. Umjesto masovne proizvodnje želimo jedno održivo uzgoj životinja i poljoprivrede. Mi želimo bolje promet, bolju željeznicu. Socijalne i ekološke investicije za nas E, idu ruku pod ruku i spadaju skupa i za nas zelena je upravo jedan od najvećih skandala do Europskoj uniji više od 120 milijuna ljudi mora živjeti u siromaštvu mi to ne možemo prihvatiti mi moramo kao Europska unija učiniti više kako bi se borili protiv tog siromaštva i zato nas danas jako raduje što smo uspjeli u pregovaračkom timu parlamenta o VFO E, postići zapravo relativno visoku količinu suglasnosti, da mi kao parlament ovdje kod najvažnijih pitanja stojimo jedinstveno i da smo spremni zajednički djelovati i da smo spremni vrlo solidarno i vrlo čvrsto ući u pregovore sa vijećem jer mi moramo pregovarati vrlo oštro budući da je u pitanju budućnost nas, naše djece i ljudi u Europskoj uniji. Hvala kolega Andresena. Sada na dvije minute kolega Sani. Hvala gospodine predsjedatelju. Prošlo je već više mjeseci otkako smo u vječnici i u odboru za proračun počeli raspravu o višegodišnjem financijskom okviru, ali čini mi se da je napredak nedostatan i unatoč obvezi koje je preuzelo finsko predsjedništvo da će se doći do sporazuma do kraja godine, ipak nam se ne čini da se taj sporazum nazire na horizontu. I to Smatram da je stoga što se na sljedeći VFO ne gleda pragmatično i stoga što većina u ovom parlamentu tome ima jedan doista utopijski pristup, imaju utopijsko viđenje budućeg VFO-a, traže se više sredstava, 200 milijardi eura više za financiranje nekih programa i nekih novih prioriteta. No, ja smatram kako bismo došli do sporazuma trebamo biti pragmatični i postaviti jedno pitanje. Ako svaki puta kada budemo pregovarali o proračunu i o VFO budemo tražili novih sredstava, a zemlje članice to ne žele, onda postoji razlog za to. Ako su ulaganja kvalitetna, dobra, onda će investitori rado izdvojiti više sredstava, a ako to ne žele učiniti, očiti je razlog, odnosno da investitori investitori ove programe i proračunske linije ne smatraju učinkovitima u postizanju ciljeva. Osim toga, brine me jedan trend, odnosno da će sljedeći prijedlog BFO-a biti uvjetovan. On je pun uvjeta koji će ovaj instrument pretvoriti u antidemokratski instrument, a uvjeti za e, rashode za izdvajanje sredstava će biti podložni odlukama birokracije u Briselu. I na kraju vlastita sredstva. Nazovemo to njihovim imenom. To su novi protuzakoniti porezi koje Brisel želi nametnuti europskim građanima. To nije pravi pristup i na taj način nećemo nikad doći do sporazuma kako bi ovo bio istinski instrument u službi građana, a ne alat političkih ucjena. Hvala. Kolega eh, Zani. Na minutu i pol kolega Zile. Hvala lijepo predsjedajući. Mi govorimo o o vrlo važnim stvarima, naime o onome što građani od nas očekuju kad govorimo o VFO-u i ovoj našoj rezoluciji. Međutim, ta očekivanja su jako različita. U nekim zemljama se zalažu za veći proračun, veće izdvajanje E, u odnosu na, BMP e, na a BDP, a u drugima traže puno manje. Mi smo bili kad kad i vrlo duboko razočarani, moramo reći, u toku proteklih pregovora koje smo vodili u vezi VFO-a sa ostalim europskim institucijama. Mi znamo da je Brexit problem i mi znamo da odlazak Velike Britanije znači i manje novaca u našem proračunu. Međutim, zato se ne smije dozvoliti da se kohezijski poljoprivredni fondovi iz toliko smanje. Evo vidimo recimo da e, su problemi kod poljoprivrede, a pritom se ne uzima u obzir da su uvjeti u zemljama različiti, međutim mnoge cijene recimo gnojiva su potpuno iste u tim zemljama, tako da ima puno nejasnoća. Ursula von der Leyen je govorila o novim predlozima i novim inicijativama. Da li te nove inicijative znači da će se troškovi dalje kratiti ili će se ipak negdje neke investicije povećati ili barem održati na istom? Zatim pitanje je kako će izgledati razvoj i znanstveno istraživanje, inovacije, doće li se tu kratiti novci? Hvala, na minutu i pol kolega Hvala. Moj klub smatra da je prijedlog komisije neprekladan za zeći VFO i da je on dapače neprihvatljiv jer su predviđeni rezovi čak e, i odnosu na ovaj skroman prijedlog, a to su rezovi koje čini vijeće. Vijeće oklijeva već godinu i pol, e, imaju predmet pred sobom, ali nije bilo napretka. Parlament, e, međutim, je ispunio svoje obveze, odradio je svoj posao. Dakle, smatram da je prijedlog komisije neprihvatljiv i neprikladan, a stajalište vijeća o tome je neprihvatljivo. Želimo progresivniji, ambiciozniji proračun zbog klimatske krize i socijalnog stupa i zbog prijelaza sa štednje na održivi razvoj. Kada je riječ o unutarnjoj raspodjeli sredstava, odnosno kamo će taj novac ići, ta je raspodjela nelogična, da pače absurdna. Gospodin Han je to prihvatio 20 puta više za obranu, a drugdje rezovi, rezovi poljoprivredne politike, kohezijske politike. I ne izvajamo potrebna sredstva za provođenje ambicioznih ciljeva koje smo si zadali u zelenom dilu. Hvala. Hvala kolega Papadimulis. Na jednu e, minutu riječima kolega Tajs. Gospodine predsjedatelju, ugovor o Europskoj uniji sprječava e, izdvajanje sredstava za obranu, ali u ovom e, financijskom okviru 27 milijardi eura je izdvojeno za obranu, što znači 22 dvostruko povećanje u odnosu na prethodni VFO. Dakle, time se mm, režu sredstva za druge politike, a izdvajaju se više sredstava za PESCO i za obrambenu agenciju. Dakle, Europska unija je očito da želi stvoriti europsku vojsku. Ujedina kraljevina ne želi imati nikakve veze sa europskom vojskom i to je jedna od brojnih prednosti napuštanja Europske unije. Druge zemlje članice bi trebale izvojiti dakle ta sredstva i samo šest e, zemalja ispunjaju obvezu NATO-a za 2% e, BDP-a. Ako zemlje članice ne mogu onda pokriti obveze u NATO, a zašto bi očekivalo onda NATO da im priskoči u pomoć kada to bude trebalo? Hvala kolega Tajs. Na minutu i pol riječ ima kolega Fernandez. Hvala. Parlament je jedinstven. Parlament i dalje još jednom čeka vijeće, a vijeće napreduje puževim korakom. I to još jednom pokazuje koliko Vijeć ne poštuje stajališta i očekivanja građana Europske unije. Mi želimo zadržati kohezijsku politiku, ribarstvenu, poljoprivrednu politiku, tradicionalne politike, a istovremeno želimo ojačati i povećati izdvajanja za istraživanje, za inovacije, za klimatske promjene, za mlade, Erasmus plus i tako dalje. I to su prioriteti koje i vijeće navodno podržava. Ali ako zbrojimo sve te politike dolazimo do 1,3% BND-a i to nije ništa. Osim toga, ako prihvatimo ovakav VFO, pa mogli bismo recimo to učiniti kada bismo prihvatili kvalitetan sporazum o novim vlastitim sredstvima, transparentan sporazum sa pojednostavljenjima. Dakle, trebamo vlastita sredstva koja će nam pomoći u smanjenju nacionalnih doprinosa i zbog toga je potrebna i fiskalna isklađenost. Gubili smo milijardu eura zbog izbjegavanja plaćanja poreza ili poreznih prijevara. Mogli bismo imati drugčiji proračun, ne kažem ambiciozni, ali u svakom slučaju proračun koji ide u susret očekivanjima građana. Građani traže, a vijeće odbija gotovo uvijek, a komisija, ovaj povjerenik pomažu da, ali parlament parlament će dalje usrati na tome. Hvala kolega Fernandez. Na e, minutu i pol e, riječima kolegica Gardija Zabal e, Rubijal. Hvala vam lijepa predsjedatelju. Danas razgovaramo o VFO-u koji ima veliku značaj i tim više ako znamo koje nam poruke šalje vijeće. Pred godinu dana zauzeli smo vrlo jasno stajalište o tome kakav treba biti novi VFO. E, treba odgovoriti na prioritete, potrebe i političke obveze koje smo preuzeli. I e, rekli smo i također koliko treba e, biti veći i naše je vrlo jasno ne možemo o, isključivo ovisiti o doprinosima država članica, trebamo novi sustav financiranja koji se temelji na zajedničkom jedinstvenom tržištu i e, važne su nam e, četiri teme. Prvo, ovaj parlament treba potvrditi ono što je već odobreno 2018. E, zatim, borba protiv klimatskih promjena je obveza koja je vrlo važna. Zatim predsjednica von der Leyen i mnogi drugih su rekli da će e, ovaj dom dati inicijative koje se zapravo još ne razmatraju. I konačno, i to smo svi rekli, godinu dana već čekamo na vijeće i e, ne želimo bilo kakav e, sporazum prihvatiti samo zato što vrijeme ističe E, u praksi su stvari puno složeniji i moramo prionuti na posao. Hvala lijepo, a sada na minutu i pol kolega Körner. Hvala lijepo, predsjedajući, štovane dame i gospodo. Jako sam sretan što ovaj moj prvi govor pred Europskim parlamentom mogu održati kao izvjestitelj eh, liberala za VFO. Jer vidite, tim VFO-om ćemo odrediti glavne prioritete i težišta naše politike za gotovo iduće desetljeće i mislimo da se u svakom slučaju mora i VFO stoga biti orijentirana na budućnost i donijeti pravu dodanu vrijednost Europske unije. A to ćemo uspjeti jedino tako ako budemo za velika pitanja, velike prioritete imali e, velika sredstva, a za malo manja pitanja, manje prioritete, manje sredstva. A zatim, u velika pitanja, mi prije svega digitalizaciju, potporu znanstvenom istraživanju, potporu Erasmu, borbi protiv klimatskih promjena, u to ubrajamo. I naravno, zaštitu naših vanjskih granica i borbu za sigurnost naših ljudi. Međutim, tu treba paziti, pogotovo na jednu stvar. Naime, ne može se dogoditi da se evropski novci rado uzimaju, ali da se nakon toga europska pravila gaze nogama. To se ne može tolerirati jer Evropska unija je zajednica vrijednosti, a onaj ko ne bude poštivao i čuvao temeljne vrijednosti Evropske unije ne treba u budućnosti dobivati ni novce. Mi iz Renew Europe nećemo davati popust kod e, štovanja i održavanja najviših standarda vladavine prava i čuvanja demokracije i naših temeljnih vrijednosti. Dakle, kod svakog glasanja o bilo kakvoj potpori ćemo to uzeti u obzir. Hvala, sada nam minutu i pol kolega Kormon. Dobar hvala. Ono što zaključimo za iduće godine bit će ključno za klimatske promjene. Europa ima povijesnu odgovornost i imamo prijedlog proračuna koji bi morao biti na visini. Dakle, danas e, se ipak učinilo korak naprijed. E, tu se spominju ciljevi iz Pariškog sporazuma što pozdravljam, ali trebamo učiniti još i više. Dakle, kako možemo osigurati da se sve to provede u praksi ako nemamo kvantificirane ciljeve za sljedeći VFO? Dakle, ovo je bitka koju trebamo voditi. Dobra vijest da će parlament usvojiti VFO samo ako se ojačaju vlastita sredstva. To je ključno pitanje ako doista želimo spasiti klimu. Dakle, s obzirom na to, zalažemo se za porez na e, ugljične transakcije, na ugljen, na kerozen, zato jer sadašnji sustav više ne odgovara. Treba nam novi sporazum sa e, zemljama članicama. Za svaka dva e, eura koje zemlje članice ne naplaćuju iz poreza, jedan eura ide u državne kasa, jedan u europski proračun kako bismo podržali europska ulaganja koje su nam potrebna. Proračun treba biti alat u službi politika koje će osigurati poštivanje E, okoliša i zaštitu planeta. Hvala. Hvala lijepa gospodine Kohmo. Gospođa Laporti sljedeća. Predsjedatelju, poštovani kolege, što se tiče prijedloga vidimo kakav je cilj. Cilj je povećanje proračuna Europske unije i e, imamo podršku e, za e, uređenje ovog proračuna e, i na nacionalnoj razini, međutim treba povećati određene stavke u proračunu. Za VFO za razdoblje 21. do 27. vidimo 40% porast u odnosu na prethodni VFO i Međutim, nedostatak e, sposobnosti europskih institucija da upravljaju svojim e, proračunom dovodi nas do pitanja tko će imati koristi. Hoće li to biti poljoprivrednici, poduzetnici, srednja i mala poduzeća. Na sve njih e, će e, utjecati i sporazume o slobodnoj trgovini i e, pravila o tržišnom natjecanju, pa bi trebalo rješavati određena pitanja, kao što su migracije, vanjsko djelovanje i obrana. A pogledamo li vlastite resurse, vidjet ćemo da postoji puno toga što treba napraviti. Prvo e, e, doprinosi recimo na plastiku, pa zatim e, rezolucija, naša rezolucija ideja bit će vrlo praktične naravi. Ograničenje VFO-a na 1% BDP-a. Hvala gospođo Laport. Gospodin Johnson. Hvala lijepo. E, usklađivanje i usvajanje sljedećeg VFO-a je naša velika zadaća, a parlament i želi kod idućeg VFO-a e da se sve uskladi sa pravim potrebama i želimo smislene dogovore Naravno, trebamo imati i program i plan za nepredviđene situacije ako se zakasni s radom na usvajanju e, BFO-a kako ne bi, kako bi mogli zaštititi već otvorene programe i korisnike tih programa unutar Europske unije. Prema tome, to treba, moramo što je prije moguće krenuti sa konkretnim pregovorima. A kod vlastitih sredstava podsjećamo na to da je svaka nova inicijativa da svaka nova inicijativa mora biti u skladu sa protokolom o, i ugovorom o načinu funkcioniranja Europske unije. Drugim riječima, nijedna nova inicijativa ne smije se retroaktivno odraziti na partnere. Hvala lijepo kolega Šanca, a sada na minutu i pol kolega Omarže. Hvala Hvala vam predsjedatelju. Jučer na odboru regija sam rekao da mali proračun za Europu bi predstavljao zapravo kriminalni nedostatak političkih e, ambicija i žrtvovanje recimo e, ZPP-a ili kohezijske politike. I to bi bio e, vrlo loš znak i e, predstavljao bi pobjedu eurofoba. Dakle, države, e, šefovi država i vlada moraju toga biti svjesni i isto tako e, moramo se pitati kakve su promjene nastupile od posljednjih izbora i članovi Europskog parlamenta ne mogu prihvatiti smanjenje kohezijskog proračuna. Ako išta trebamo, trebamo više kohezije. I e, rezanje kohezijskog proračuna znači manje obrazovanja za mlade ljude, manje inovacija, manje ulaganja e, u regijama, manje radnih mjesta, e, manje potpora za e, poljoprivrednu proizvodnju, manje, e, više teritorijalne rascijepkanosti i e, regije koje će zaostajati. Najbolji način da zaštitimo europske građane je da Evropsku uniju opremimo dobrim, realističnim proračunom koji može

Hvala vam lijepa kolega Kolakušiću. Gospodin Fischer predsjedatelju, ministri, e, dobrodošli. O VFO razgovaramo u doista važnom trenutku i potvrđujemo e, rezultate europskih izbora. Vidjeli smo da su građani u većem broju izašli na birališta očekujući više. To su i ljudi u selima i poljoprivrednici i oni koji očekuju inovacije, sigurnost, e, digitalnu budućnost i odgovor na klimatske promjene njih trebamo slušati, njima eh, njihove eh, zahtjeve treba ostvariti, ali ne možemo postići više s puno manje. U, kod prethodnog VFO-a filozofija je bila ako trebamo učiniti nešto novo, morat ćemo preraspodijeliti sredstva. Dakle, i e, zato je trpio e, obzor 2020. i sad međutim imamo nove prioritete, trebamo i poljoprivrednicima pružiti nove resurse. U protivnom ćemo morati e, reći da će e, potpore biti manje, a to ne možemo. I ja vas pitam, e, povjereniče, kad ćete biti spremni za pregovore s parlamentom? Ovo što za sad vidimo za finskog predsjedanja premalo je i e, trebamo političku predanost tim ciljevima na visokoj razini, a parlament treba zauzeti stajališta trebamo zajedno sjesti, razgovarati i mislim da e, treba jasno reći da će korisnici u Europi e, kriviti vijeće ako ne e, postignemo ciljeve. Hvala lijepa gospodine Murešan. Gospođa Golmini. Hvala gospodine predsjedatelju. Evo samo jedan opći uvod i dvije vrlo kratke napomene. Dakle, uvod je taj da je rezolucija dobra i pozdravljamo. Dakle, želimo ponovno učvrstiti stajalište parlamenta i želimo imati hrabar proračun za sljedeće sedmogodišnje razdoblje. Također pozdravljam i stavak peti koji uvodi vlastita sredstva kao strateški cilj. Dvije napomene. U bilo kojem poračunu i vi ste to rekli povjereniče Han na saslušanju treba povezati prihode i rashode. Proračunska politika nije samo birokratski postupak, nije to računski postupak, nego je to način na koji raspodijeljimo sredstva kako bismo odgovorili na očekivanja građana. To je srž naše demokracije bez koje demokracije ne mogu opstati. Dakle, ako su E, ciljevi ambiciozni, dakle e, ekološka tranzicija, zapošljavanje mladih, istraživanje i strukturni fondovi, s time moramo povezati istinski europske prihode. Drugo, treba nam jedan kvantitativni, kvalitativni skok, dakle e, preustroj europskog sustava financiranja ne znači veće oporezivanje građana nego smanjenje istih, ali zapravo znači to europeizaciju poreza, dakle integrirano viđanje prihoda koje ne bi bilo suverenističko. Hvala. Hvala vam lijepa gospođo Gualmini, gospodin Torvald. predsjedatelju, povjereniče, gospođo Topolajnen. Kakav bih ja mogao dati dobar savjet finskom predsjedništvu? Možda četiri savjeta. Prvo i se odnosi na Brexit E, drugi na e, više sredstava od država članica, potom dolaze i inovacije i tehnologija, a moramo i održati sve one, e, sva ona obećanja koje smo dali u vezi sredstava za istraživanja. Zatim, moramo, odnosno trebamo privući ulaganja i to je hitno imamo doista zabrinjavajući odnos između Europske unije i ulaganja. Čini nam se da ne uspijevamo postići sve ono što smo bili obećali i e, trebamo zapravo pravična rješenja. Puno je razlika između gospodarskih, znanstvenih i tehničkih resursa kojima raspolažu države članice i puno izazova na koje moramo odgovoriti. Hvala gospodine Torvalds. Sad gospodin Kus. Hvala lijepo. Ja bih kolegi Andresenu želio zahvaliti jer sam danas nešto još naučio zahvaljujući njemu. Naučio sam naime da vijeće ako ne želi povećanje onda je populistički nastrojen ili djeluje populistički. ja sam jako rado populista ako je to definicija populizma jer ni mi ne želimo trošiti novac. Međutim što je populizam? U ovom slučaju ste stalno navodili brojke. Stalno ste govorili kako komisija želi 1,1 ili do 1,4 BDP-a EU-a za VFO, parlament traži 1,3 e, BDP-a, ali to sve zvuči jako bezazleno, to su male brojke. Međutim, ako to preračunamo, onda mi govorimo o 11 ili o 30% više. I to treba građanima reći, građanima čije očekivanja želite ispuniti. Jer ako mi govorimo stalno o povećanju, on, građan, a građan, građan to sasvim sigurno ne želi, ne želi više izdvajati, još više izdvajati, prema tome ovo je sve samo skretanje pozornosti i, sipanje, i, dizanje lažne magle. Sada kolega Nilsen. Hvala gospodine Kuse. Sad gospodin Nilsen. Ujedinjena kraljevina odlazi iz Europske unije. 75 do 100 milijardi eura je bio njihov doprinos koji nećemo imati narednih sedam godina. I mi nećemo E, biti niti dijelom rezanja e, ovoga uključujući i e, nekih troškova. Imamo i troškove europske vojske. Gotovo za 20% je povećan proračun, a radnici jedva da su dobili neke povišice u zadnjih deset godina. Jer to znači da zapravo vrlo arogantno ignoriramo teškoće s kojima se susreću na naši građani. I europski e, porezni obveznici e, bi e, trebali, imati mogućnost određenih ušteda, odnosno uštede bi trebale pokazati institucije, recimo zašto bi se trebalo voziti toliko limuzina, toliko vozača koristiti, treba štedjeti kao što europske tvrtke štedjeti štede. Hvala gospodine Nilsen, gospođo Holmar. Štovano predsjedništvo, štovani povjereniče, drage kolegice i kolege. U odnosu na VFO, kad ovdje ovako čujem sva moguća očekivanja od tog VFA, onda mislim da je zapravo stajalište parlamenta prilično razumljivo, razumno. I zašto razumno? Zato što se moramo nositi sa velikim izazovima koji nam se spremaju, pogotovo recimo na području obrane i sigurnosti. Ali kad čujem onda ovdje da kolege govore o recimo sukobima među europskim zemljama zato što se ne slažu oko najbitnijih tema, onda vam mogu reći ali mi se zalažemo za mir, toleranciju i zato je naš prijedlog vrlo razumljiv. Mi se zalažemo za ublažavanje klimatskih promjena, digitalizaciju, inovacije za razvoj znanosti, zapošljavanje mladih i tako dalje. I vidite, ja jesam doduše velika E, zaljubljenica u svoju domovinu Bavarsko, ali nebo nad Bavarskom nije samo Bavarsko, jer granice tu ne postoje, prema tome mi moramo gledati kao što je i nebo beskonačno i sve evropsko zajedničko, tako je i naša znanost i naše istraživanje zato moramo tu pojačati zajedničke investicije. Mi smo već i kod prošlog VFO-a imali jako puno usuglašenja suglašenja sa vijećem, ali kad su novci bili u pitanju išlo teško. Međutim sad, sad imamo još više zadaća da će još više izazova. Prema tome ne ostaje nam ništa drugo nego izdvojiti više sredstava za to i na to i tu se dogovoriti. zbog toga mislim da je naša pozicija parlamenta razumna i dosljedna. Hvala lijepo kolegice Holmajer. Sljedeća je kolega Laraturu iz, e, od socijaldemokrata. Poštovani prijatelji, da bismo se borili protiv klimatskih e, promjena, E, treba oko 280 milijuna godišnje. E, kako ćemo se boriti protiv toga ne dođe li do povećanja proračuna? Kako ćemo podržati radnike i srednje mala poduzeća u sljedećoj financijskoj krizi? Ako nemamo više resursa, trebamo povećati resurse. A 1933. E, kad je Roosevelt došao na vlast, utrostručio je u četiri godine proračun e, Sjedinjenih država postoje uspostavivši učinkoviti porezni sustav i mi bismo mogli isto jer vidimo e, sada smanjenje sa 45 na 25% efektivnog oporezivanja. Zašto ne bismo e, povećali sredstva u e, proračuna kroz vlastite resurse i e, želimo li postići svoje ciljeve trebamo ambiciozni proračun. Hvala lijepa i sljedeće gospodin Hojšik za Hvala vam lijepa povjereniče, hvala vam e, lijepa. Kolegice i kolege, ovaj proračun Europske unije bit će važniji od svih onih prije. Čitava planeta nalazi se pred egzistencijalnim izazovima. Klimatske promjene, ogromno razaranje bioraznolikosti koje seže od Amazone do slovačkih šuma. Vidimo plastični otpad i posvuda oko nas toksični otpad mi moramo s ovim novim proračunom Europske unije sve to uzeti u obzir, moramo svemu tome snositi računa. Jer nije zapravo u pitanju koliko ćemo novaca staviti u klimatske promjene, klimatsku akciju. Jer to je sve tek minimum koji možemo da preživimo. Ali pritom E, moramo paziti da budemo koordinirani, a ne da s jedne strane investiramo novce u zaštitu klima, a s druge strane je razoramo. Europa treba jednu čistu industriju koja ne uništava okoliš. Mi trebamo poljoprivredu koja štiti e, privredu, a ne razara je. Riječ je o budućnosti naše djece i ne smijemo ih razočarati. Hvala lijepo. A sada kolega, kolega na minutu. Štovane kolegice i kolege, meni je potpuno jasno da se proračunu moraju uzeti u obzir i novi prioriteti. Međutim, pritom one stare, takozvane stare politike Unije ne bismo htjeli, smjeli zaboraviti. Jer te su se politike potvrdile i ne smemo ih zaboraviti. A u to se posebno ubraja ZPP. I danas imamo pred sobom prijedlog na stolu, prijedlog VFO koja predviđa jaka rezanja upravo u poljoprivrednoj politici i neke zemlje članice nisu spremne to prihvatiti. Međutim, što je po meni još važnije je da prijedlog predviđa posebno drastična smanjenja u planovima i fondovima za ruralni razvoj. Upravo ti fondovi za ruralni razvoj su najvažniji instrument da se očuva i uopće očuva stanovništvo u ruralnim krajevima i taj krajevi razviju. ako se to budu kratilo ti fondovi, onda će recimo bogatije zemlje plaćati puno manje ali ako bude njima trebalo njihov ruralni razvoj razvijat će iz vlastitih sredstava to činiti, a one siromašne zemlje koje nemaju same novaca za razvoj svoje e, ruralnih krajeva će ostati nerazvijeni tamo. Hvala lijepo sada kolega Gospođo predsjedateljice, poštovane kolege, Glasujući za ovu rezoluciju želimo europskim građanima uputiti jasnu poruku da smo razumjeli ono što nam govore. Osim toga, to je upozorenje vijeću. Želimo doista biti dionicima u raspravi o budućem VFO-u i e, financiranje naših prioriteta uz Brexit je otežano. To znači da moramo vlastite resurse pojednostavniti i modernizirati, ali jedino s ambicioznim proračunom moći ćemo odgovoriti na nove prioritete kao što su e, klimatske promjene, e, edukacija i jačanje eurozone te istraživanje. Trebamo i ZPP koji je ambiciozan da bismo zaštitili naše poljoprivrednike i njihove prihode da bi oni proizvodili zdravu, održivu, kvalitetnu hranu na e, ekološki dobar način. Hvala lijepa. Sad e, potpredsjednik Karas. Gospođa predsjedajuća, povjerniče, dame i gospoda. Mislim da se ovo raspravu uklava dobro citat Oskara Valda koji je jedan put rekao ciničar je onaj Cijenik je onaj koji pozna cijenu, zna cijenu svega, ali ne zna njihovu vrijednost. Ali mislim upravo u tome govorimo. Cinici su oni koji daljnje investicije smatraju bacanjem novaca i blokiraju razvoj znanosti i istraživanja, zatim jedne socijalne zapravo kohezije, jedne poljoprivrede za sve, vanjske politike, energetsku politiku i koji jednostavno ne shvaćaju vrijednost ni toga ni zaštite granica, ni mnogo čeg drugog. Prema tome, ova rasprava koja se sada vodi i koja će se voditi idućeg tjedana, ona je između nacionalizma, populizma, kukavičluka i ignorancija, s druge strane iskrenosti, razuma i istinitosti. Svi mi znamo da je granica od 1% BDP-a premalo za sve ono na što odgovaramo za budućnost. I mislim da ćemo na taj način, ako se na to, ako ostanemo samo na jednom postotku, da našim građanima nećemo jednostavno dati dodanu vrijednost koju Evropska unija treba dati. Ja se nadam, povjereniče, da je Europski parlament na vašoj strani i da će vam za pregovore ojačati leđa jer mi apsolutno moramo budućnost učiniti svojim prijateljima, ne neprijatelju. Hvala lijepo. Prelazimo na slobodno javljanje za riječ i s obzirom da jako dobro stojimo sa vremenom, ovo je jako važna rasprava za budućnost Europske unije. Imala sam priliku sedam kolega e, uslišiti, da tako kažemo, i dati im riječ. Prvo dajemo riječ kolegici Montejo Dagilar iz Otpučana. Eh, todos sabemos que o turismo é uma competência partilhada desde od eh, početka od Lisabonskog ugovora imamo zajedničke nadležnosti i 2018. smo se u ovom domu eh, usuglasili o stajalištu o vfo i održivom turizmu kao bitnoj odrednici i za to trebamo vrlo konkretne zakonske prijedloge, trebamo prijedloge za ovaj sektor. Međutim, nažalost, države članice niti komisija nisu nam ništa predložili. 2018. godine međunarodni je turizam porastao za 6% diljem svijeta. Turistička industrija koja je vrlo važna za moju državu, Portugal, za cijelu našu zemlju, omogućuje i mnogim drugim državama da se prije oslobode e, nasljeđa e, gospodarske krize. Međutim, molimo vas, molimo države članice da se založimo za prioritet održivog turizma. Hvala lijepa. Mulțumesc, doamna președintă. Dakle, gospodin Gusandora. Hvala vam lijepa, predsjedatelju. Ja sam iz Rumunjske i mislim da Moramo postaviti odgovarajuća pitanja, želimo li odgovoriti na očekivanje građana. Moramo reći da e, probleme e, s proračunom treba rješavati da to moramo učiniti svi mi zajedno E, trebamo, e, barem u mojoj zemlji, više cesta, više e, bolnica. Ne vjerujem da se mi razlikujemo baš puno od drugih, ali ekološka kultura također treba biti razvijenija i ako ne odgovorimo na osnovne potrebe svih građana neće biti dobro. Što se tiče proračuna ovog parlamenta,

Hvala lijepo kolegice. Nastavljamo sa kolegom Ferrerom od Zelenih. Hvala lijepo predsjedniče. Ovo je asimetrična integracija, samo to mogu reći. Koristi i gubici iz europskih politika se uvijek idu na istom smjeru. Isti ljudi uvijek iz europskog proračuna oni koji gube, gube isti, koji dobivaju, dobivaju isti. Ali europski proračun bi trebao poticati konvergenciju među ljudima. E, deklarativno smo u redu, ali u praksi se to ne događa. Umjesto da se smanje kohezijski fondovi u proračunu, trebali bi ih povećati, jer šta vi zapravo radite? Vi ih režete drastično, a to upravo zemljama kao što je Portugal teško, e, teško škode a korist izvlače opet oni pobjednici u Europskoj uniji, velike i razvijene zemlje. Sad se sve skupa prioritet prebacuje na vojsku, opremu, sigurnost granice a to će opet zna se kome zapravo ići na korist. To bi trebali odbiti. Nažalost, naša rezolucija parlamentarna jednostavno nije dovoljno oštra u tom pogledu. Hvala. Nastavljamo sa kolegom Barbondom iz Pučana. Hvala lijepo. Ja sam se oduvijek zauzimao za ambicioznu proračunsku politiku. Osobno sam radio u našem općinskom vijeću, a zatim u pa, švedskom parlamentu nacionalnom i uvijek sam iste pozicije zastupao kao i ovdje u Europskoj uniji, Europskom parlamentu. Uvijek smo govorili da se proračun ne smije dizati iznad onih potreba koje su doista nužne. Međutim, ovaj prijedlog koji se ovdje nalazi na stolu prijeti nam da se švedski doprinos uveća za 17% uplata godišnja, a to je nešto što mi ne možemo prihvatiti. Naravno da smo pred velikim izazovima, da nam je konkurentnost ugrožena i znamo da, ali je to jako, jako skupo sve, međutim unatoč tome bi bilo potpuno krivo opteretiti naše građane i naše gospodarstvo sa većim porezima da bi mogli europski eh, proračun financirati. Mislim da europski proračun treba investirati tu pravu infrastrukturu koja će omogućiti gospodarski rast u zemljama članicama i kako će biti lakše onda i proračun sklopiti. Hvala. Nastavlja kolega Marques za socijaldemokrate. Izvolite. Hvala lijepo. Gospođo ministrice, ovo su teška vremena. Europa će doživljava najveće, najizazovnije trenutke u svojoj povijesti zahvaljujući britanskoj vladi. I to stavlja se sve na kocku samo zbog e, unutarnje političke stvari zapravo. I tu su se konzervativci jako loše iskazali. Prema tome kako ćemo se suočiti s tom situacijom? Ekonomski rizici za Europsku uniju su veliki. Dolazi recesija i moramo se pobrinuti za jedan jaki proračun i to u ovom času sada kako bi mogli E, vratiti povjerenje investitorima i promovirati rast i koheziju Europsku uniji. A umjesto jakog proračuna mi se ovdje suočavamo sa više članova Europskog vijeća koji žele još više, još drastičnije rezati proračun nego što je to već komisija predložila kao da to, nije već dovoljno. Upravo sada imamo člana parlamenta koji dolaze iz Pučana koji, evo čuli ste, brani istu poziciju kao i Europsko vijeće. Prema tome potpuno je jasno odakle odakle dolaze ta stajališta, a to nije prihvatljivo. Nama treba više Europe, nama treba da se suočimo sa tim izazovima zahvaljujući većoj, više Europe, jačoj Europi i manje rezova u proračunu, a ne više. Hvala, a sada nastavlja povjerenik Han koji ima riječ. Hvala lijepo, ministri. Štovani zastupnici, ja sam s velikom pozornošću slušao sve što ste danas rekli. Svi ste, dakle velika većina parlamenta je iskazala da je u cijelosti predana da sljedeći proračun Europske unije bude ambiciozan, spreman i orijentiran na budućnost i svi ste podvukli i istaknuli da je sada vrijeme za odluku. Mi ne možemo e, više prihvaćati odgode i kašnjenja zato što bi bila prevelika šteta. Mi smo dužni našim građanima dati im predvidivost i na, taj način će Unija i odgovoriti na sve ove teške izazove, pogotovo na području digitalizacije, upravljanja granicom, upravljanja klimatskim promjenama, sigurnošću. E, htio sam još samo ovdje zahvaliti na onom finskom dokumentu koji je predstavljen na Koreporu jučera koji e, treba pomoći idućem samitu upravo u vezi VFOA i dok s jedne strane pozdravljamo da je taj dokument izrađen, mi smo s druge strane prilično razočarani glavnim elementima sadržaja totičnog dokumenta. Postoji tu jedan vrlo važan jaz i kako bi ga premostili u ovom trenutku rasprava među institucijama moramo ga i priznati i suočiti se s njim. Dakle, mi moramo pozvati sve šefove vlade i država da uzmu u obzir stajališta parlamenta. Komisija je, kao što znamo, i dalje predana raditi vrlo blisko sa svim institucijama Europske unije i promovira dijalog ja se radujem nastavku rada sa pregovaračkim timom parlamenta kako bi pregovore o VFO u sljedećem na vrijeme priveli kraju i to o roku koji smo predvidjeli. Hvala lijepo povjereniče Hana. Sada u ime vijeća ministrica Tupurajna. Štovana gospođo predsjedajuća, štovani zastupnici Europskog parlamenta, dragi povjereniče. Hvala vam na vašim važnim stajalištima, vašim relevantnim pitanjima i vašim vrlo jasnim spoznajama i observacijama. Znamo da su mnogi izazovi pred nama, oni su i danas navedeni u ovoj raspravi. Samo da ovdje navedem e, klimatske promjene, investicije, održiva poljoprivreda, inovacije, kohezija i na kraju, ali ništa manje važno, a to je poštivanje zajedničkih vrijednosti i vladavina prava. Potpuno je jasno da su to zajednički interesi koje smo ovdje nabrali. Zajednički interesi naših europskih institucija, ali prvenstveno naših europskih građana. A ujedno je njihova obrana, njihovo promoviranje naša zajednička zadaća i naš veliki prioritet. A prema tome VFO mora odgovoriti na sve te zajedničke izazove. Dame i gospodo, VFO nije samo jedan puki računovodstveni napor, ne, to je jedno alatka za provođenje i mogućnost da se ostvare naše političke vizije i politike, ali istodobno moramo biti svjesni svih doprinosa koji se moraju uplatiti od strane zemalja članica. Te uplate godišnje moraju biti poštene, moraju biti realistične i moraju biti prihvatljive za sve za sve zemlje članice. Dame i gospodo, dozvolite da ponovim on kako je finsko predsjedanje apsolutno predano kako bi zajedno sa pregovaračkim timom uznapredovalo pregovorima i prije vijeća za opće poslove. Dodatno, trijalog je već u nekoliko sektorskih dosija jako uznapredovao i jako se nas danima dalje saslušati parlamentarna stajališta o tome. I mogu vam još samo reći da danas ovdje u ovoj vašoj plenarnoj dvorani mi raspravljamo o VFO zajedno mi razmjenjujemo stajalište o idućem VFO. Prema tome, nećemo ni u kom slučaju mijenjati sljedeći prijedlog sljedećeg VFO bez zajedničkog usuglašenja i odobrenja. Hvala vam puno na ovoj raspravi. Naš rad se nastavlja. Hvala lijepo gospođo ministrice i Želimo vam naravno i puno sreće upravo na ovim konsultacijama i raspravama na sljedećem samitu. I time završavamo ovu točku dnevnog reda i prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To je izvješće kolegice Tum, politika zapošljavanja i socijalna politika europodručja. No prije nego što dam riječ kolegice Tum da nam predstavi svoje izvješće, htjela bih još jedan puta ukazati na to da i dalje isprobavamo novi sustav kojim e, se svi zastupnici mogu elektronički najaviti slobodno javljanje za riječ ili plavi karton za postavljanje pitanja. Dobili ste informacije i e-mailom, a i pred vama su upute na stolu. Dakle, imate funkcijske tipke na svom uređaju za elektroničko glasanje i tu možete preko tih tipki se javiti za ili postavljanje pitanja ili slobodno javljanje za riječ. Međutim, trebate zato imati svoju elektroničku karticu za elektroničko glasanje. Ako ste ju zaboravili, zaboravili, možete na isto kao i do sada onda se javljati za riječ ili za pitanje dizanjem plavog ili bijelog kartona, lista papira, kartice. I prema tome želimo naravno zaštedjeti vrijeme kako bi što je više mm, ljudi imalo mogućnost javiti se u catch the u slobodnom javljanju. A sada prelazimo na iduću točku. Gospođo Tum, imate riječ na četiri minute. Izvolite. Hvala povjerenice, dragi kolege. Ja sam vrlo sretna što vam mogu predstaviti izvješće o političke zapošljavanja i socijalnoj politici europodručja. Mikrofon, čujete bolje? Sad je bolje? Dobro. Malo bliže, malo bliže mikrofonu. Tako da vas svi možemo dobro čuti. Dakle, vrlo sam sretna što vam mogu predstaviti izvješće o politici zapošljavanja i socijalnoj politici europodručja koju je odbor Empel već podržao. S obzirom da dolazim Estonije, ja sam vrlo ponosna da je naš premijer Jure Radas u vijeću imao privilegiju da potpiše zajedno sa Jean-Claude povelju o E, socijalnim pravima još u devetom mjesecu prošle godine. I riječ je naravno o temeljnim načelima koje treba onda provesti u zemljama članicama. U to pogledno zahvaljujem komisiji na velikom naporima koje je u to do sad uložila diljem Unije. Znamo da to nije jednostavno. Kad god su u pitanju socijalni standardi u Evropskoj uniji, neko će uvijek reći ne, ne, ne. I odmah se pozvati na načela subsidijarnosti. A istodobno znamo da je stanje sve drugo samo ne idealno. Od 2000 2012. u okviru europskog semestra komisija izdaje e, specifične preporuke po zemljama i to ne samo za gospodarstvo nego i za socijalnu politiku unutar e, europodručja. To je jedan jako, jako složen proces koji što se i odražava u izvješću. Stopa provedbe tih preporuka je neprihvatljivo niska. Dok neki imaju bar neki napredak, e, kod recimo 72% 72% tih preporuka je je bilo provedeno, ali 2018. je samo 39% svih preporuka bilo provedeno. Dakle, najniža stopa je ikad stoga. Pozivamo Europsku komisiju da nađe načina da uvjeri zemlje članice kako bi to provodila jer socijalna politika u zemljama nije ništa manje važna nego radu na jedinstvenom tržištu i ostalim dijelovima isto tako mislim da se postoje preporuke za neevropske zemlje na kojima se više treba poraditi. Bila sam sretna kad je Europska komisija i novo izabrana predsjednica Ursula von der Leyen još i prije nego što je parlament potvrdio tijekom svog govora u parlamentu obećala da će u prvih sto dana svog mandata izaći na svjetlo dana sa legislativnim mehanizmom koji će osigurati evropljanima minimalnu plaću. Za one koji su bili skeptični moram ovdje istaknuti da je taj prijedlog uzima u obzir obzir nacionalne tradicije i zakonodavnu praksu. Što znači nitko neće kršiti načelo subsidijarnosti time. Ali stvar je sada da se moramo boriti protiv takozvane tog sve većeg siromaštva unutar Europske unije i boriti se protiv socijalne ekskluzije i za inkluziju ljudi. U protivnom ćemo s jedne strane imati E, jako dobro razvijene regije i dijelove zemalja, s druge strane jednu neprihvatljivu situaciju. Dakle, u stupnju socijalnih prava imamo i različite alatke koje nam pomažu, i pogotovo recimo kod ruralnih područja. Ali ne samo tamo, mi imamo isto tako posebne skupine vulnerabilnog stanovništva, invalida i ostalih kojima se mora pomoći. A to sve spada u ovu politiku. Dakle, i to je ono što se očekuje od svih nas, ne samo od nacionalnih vlada, nego pogotovo svih nas predstavnika u europskim tijelima. Zatim, postoji i plan za reosiguranje nezaposlenih i pomoći za nezaposlene. Sinoć sam dobila, recimo, pismo od Europske konfederacije sindikata koji su izrazili podršku mom izvješću. Ja sam rekla, to je, ali onda smo, su mi još im rekla da moraju te i te amandmane oni prihvatiti, a oni meni su rekli da je to upravo smiješno, ali da se oni zalažu za sljedeće amandmane koje su mi naveli. Ali uglavnom nas podržavaju. Hvala lijepo. Sada prelazimo na povjerenicu e, Marijan Klisen. Imate riječ. Hvala. Predsjedajuća e, dragi članovi Europskog parlamenta, europska ekonomija je u svoje sedmoj godini neprekinutog rasta. I danas više ljudi nego ikada imaju posao. Siromaštvo se lagan, polagano, ali kontinuirano povlači i tržišta rada konsolidira. Europa je također jaka i kod ekonomskog upravljanja, pogotovo zahvaljujući e, okviru koji imamo u europskom semestru. Mi smo uspjeli socijalne i financijske politike zapravo izjednačiti u važnosti, zato jer imamo i taj stup socijalne politike. Razmjenjujemo prakse, primjere dobre prakse, vršimo zajedničke solidne analize i to zajedno sa zemljama članicama involvirajući naše socijalne partnere. Međutim, e, divergencija postoji dalje diljem država i recimo u nekim zemljama se povećalo kraćeno radno vrijeme, u nekima se povećala nezaposlenost i jedno radno siromaštvo je još uvijek velika, veliki problem jer jedan od deset radnika još uvijek živi ispod razine siromaštva i to se naravno sve skupa odražava i na tržište rada. Prema tome, gledajući s te perspektive, naša ključni prioritet mora biti da tržište rada bude inkluzivnije i da osigura da su sve poslovi i radna mjesta koja se stvaraju dobre kvalitete. Nadalje, i ne smije biti razlika i ni diskriminacija na tržištu rada. Drugim riječima, ženima treba osigurati bolju edukaciju i mislimo da su to, ima naravno ogromne potencijale koji bi bili pozitivni za društva, čitavo i pokazali jednu bolje odnos između e, recimo rada i slobodnog vremena, kompletno bolje posljedice po obiteljski život, po djecu i općenito po društvo. Mi znamo da su ovi izazovi s kojima se nosimo duboko mijenjaju naše društvo i našu ekonomiju. Jasno je da moramo pojačati investicije u edukaciju, u trening, u razvijanje vještina kako bi pomogli ljudima da se pojača produktivnost zahvaljujući novim tehnologijama, ali onda bolje upravlja jednim rasporedom između privatnog vremena i rada, a sve, u svemu tome treba uzeti u obzir naravno i jaku dimenziju klimatske akcije Dame i gospodo, zbog toga je sada važnije nego ikada upravo na tome poradi dalje, zato što se s jedne strane siromaštvo povlače, a s druge strane e, jedan velik sve veći dio Evropljana izražava i pokazuje E, veliku ranjivost i to zato što su nesigurni uvjeti na tržištu rada, ali i zato što su potpuno nepoznati učinici koje će imati globalizacija na naše regije, na sektorsku politiku, na proizvodnju, na gospodarstvo i na ljude. Prema tome, uključujući sve ljude, želim, želeći ih uključiti u sutrašnje društvo, zato moramo naravno socijalne sustave sigurnosti adekvatno preurediti kako bi štitili naše ljude. U tom tekstu želim e, časni uzvanici zahvaliti vašim izvjestiteljima na jednom vrlo uravnoteženom izvješću. S jedne strane se ističu pozitivni trendovi, ali s druge strane se upozorava na sve izazove s kojima se moramo e, nositi i dovodi do vrlo dobrih zaključaka. Dakle, nositi se s tim izazovima, ali se pobrinu da imamo socijalno tržišno gospodarstvo i poticanje konvergentnosti među svima u Europskoj uniji, to su one prave motivacije koje se, koje se, naš stup socijalne politike. Načela te politike su već u svim svojim fazama u proteklim dva semestra zapravo već položene i vidimo da se one nalaze i u onim preporukama po zemljama. 44% svih preporuka u izvješćima, specifičnim izvješćima po zemljama se odnose na socijalnu politiku, 44% a znamo i da je europsko financiranje preusmjereno dobrim dijelom kako bi se pomogla financiranje svih programa iz tog stupa i e, pogotovo europskog socijalnog stupa naravno. A još važnije, to je pridonijelo većoj kvaliteti poslova, zapravo jačoj edukaciji i većim investicijama, a što je inače u srcu evropskog plana rada. Kao što znamo, socijalni Politika je jedna od najvećih važnaznijih stvari koju preopuštamo kao nasljeđe sadašnje predsjedanje, sadašnja komisija iduća e, Komisija za članice i socijalni partneri i dalje će raditi na tome, a stup socijalne politike ostaje i on će im pomagati u nastavku tog posla. Da pa početkom novog ciklusa Europski semestar e, će se usmjeriti da inkorporira održive ciljeve održivog razvoja UN-a u našu povelju socijalnog razvoja i našu socijalnu politiku u Europskoj uniji. Dakle, dame i gospodo, naši glavni cilj da postanemo, da imamo jedno inkluzivnije i društvo, ekonomiju kako bi se pripremili za budućnost, jer ćemo na jedino na taj način u krajnjoj liniji ojačati i otpornost europodručja i jačati našu ekonomsku i monetarnu uniju. Kao što svi znate, primjena načela iz stupa socijalne politike na temelju kao i realizacija ciljeva održivog razvoja zajednički je napor, to znači i na nacionalnoj i na europskoj razini se tu poduzima sve što se može. A komisija će i dalje ostati na kažemo na čelu i predvoditi i pomagati diljem Europske unije ljudima, gospodarstvu, regijama u ostvarenju tih ciljeva. Hvala lijepo. Hvala gospođo povjerenice i kao prva u raspravi gospođa Vals iz Pučana. Želim zahvaliti kolegici Jani Tum i svim kolegama koji su naporno radili na ovom izvješću, naročito kolegama iz Pučana. Svima je važno da imamo učinkovite socijalne i gospodarske politike i da one nisu proturječne da se kreću u istom pravcu. Ovo izvješće privlači pažnju na to da treba riješiti neke stale probleme koji se pojavljuju u Europskoj uniji. Moramo poduzeti oštre mjere kako bismo smanjili nezaposlenost, siromaštvo, a naročito siromaštvo među djecom i povećali sudjelovanje na tržištu i jednakost sviju u našem društvu kako bismo e, potisnuli konkurentnosti, i razmislili o budućnosti i o tome kako ćemo prilagoditi naše vještine i socijalne sustave budućnosti, naročito u ruralnim i gradskim područjima. To su glavna pitanja koja zahtijevaju naše mjere u sljedećim godinama. 10. listopada je inače dan e, svjetskog mentalnog zdravlja i drago mi je što su se poduzele konkretne mjere kako bi se riješio taj problem. Žao nam je što e, naglasak Europske unije se e, na mentalnom zdravlju se smanjuje u proteklo vrijeme natoč tome što to predstavlja problem e, i za gospodarstvo i za društvo. To treba riješiti u okviru socijalne politike. Ne brinemo se zdravlje građana ako se ne brinemo za vlastito mentalno zdravlje parlament, komisija i zemlje članice sve mogu poduzeti mjere kako bi poboljšale politiku mentalnog zdravlja u Europskoj uniji i to zahtjeva konkretne mjere što uključuje također i promicanje mjera za očuvanje mentalnog zdravlja. Na nedavnom saslušanju e, kandidata za povjerenika za zdravlje i zaposlenost se obvezao na to i radujem se budućem radu s njime i s parlamentom u nadolazećim godinama i još jednom zahvaljujem izvjestiteljici Jani Tum na napornom radu. Hvala vam. Hvala kolegice Walsh. Da, moramo izvojiti malo vremena za aplauz. Dakle, prelazimo sada na kolegicu Jungerius iz kluba SID. Imate dvije minute, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Europa mora biti više od tržišta sa jedinstvenom valutom. Europa mora nuditi budućnost građanima koji žele raditi pomoću novih tehnologija i sa novim e, gospodarskim razvojem, ali i sa pravednom tranzicijom e, koju zahtijevaju klimatske promjene. Znamo da će se svijet rada brzo promijeniti. Svi europljani će se morati suočiti s time, htjeli ili ne htjeli. Svi ćemo biti zahvaćeni tom e, pojavom i svi u društvu su pozvani da e, ulože još veće napore u suočavanje s time. Ovo izvješće kolegice Tom e, pridonosi ovom procesu. Europa, Europska komisija i zemlje članice moraju osigurati više socijalne zaštite radnicima na platformama kako bi se stalo na kraj ovoj velikoj nepravdi e, i razlike u plaćama između muškaraca i žena koje obavljaju iste poslove. Trebamo također osigurati i bolje e, izglede za starije radnike, a mladim radnicima i drugim radnicima trebamo osigurati i smještaj i trebamo uključiti i na tržište rada osobe s invaliditetom. Trebamo također educirati mlade kako bi oni imali više povjerenja u budućnost. Komisija je rekla da ako dođe do recesije građanima treba pomoći, to je u redu, ali zemlje članice trebaju učiniti još i više. Naša suradnja će nam e, omogućiti dugotrajnu borbu protiv dugoročne nezaposlenosti i pružanje potpore slabim regijama kako bismo jasno e, građanima rekli da djelujemo za njih. Hvala kolegica Pujne u ime Renew. Hvala. Gospođo predsjedateljice, gospođo povjerenice, poštovani kolege, želim zahvaliti gospođi Tum na izvrsnom izvješću. E, siguran, e, sigurna sam da će parlament većinski usvojiti ovo izvješće o zapošljavanju i e, socijalnim politikama Europske unije, što je uslijedilo nakon objavljivanja preporuka po zemljama. Uglavnom, smjer ovog izvješća odražava zanimanje koje parlament iskazuje za napredak socijalne Europe i za stavljanje naglaska na ulaganja. Prvo, e, zahtjeve Europske komisije za e, izradom jednog pravnog instrumenta kako bi svi radnici imali minimalnu plaću u e, u skladu sa nacionalnim tradicijama je ključna točka to je i u prioritetima gospođe von der Leyen kada je riječ o sljedećem sazivu i socijalnom konvergencija a to daje odgovor na nedostatak radne snage koji zahvaća većinu zemalja članica. U drugom redu e, nešto o radnicima na platformama i njihovim uvjetima rada. naše zalaganje se povećalo e, za te e, radnike i sada obuhvaća više od 5 milijuna europljana. Razne zemlje članice također uvode e, mjere na nacionalnoj razini po tom pitanju, tako da je stigao čas kako bi Europska unija zacrtala pravi smjer. Trebamo zajednički djelovati kako bismo osigurali socijalnu zaštitu tim radnicima i osigurali se njihova socijalna i radna prava. Hvala kolegice Brune. Idemo dalje. Dakle, u ime kluba zeleni. Riječ ima kolega Peter Hansen. Izvolite, kolegica Peter Hansen. Hvala. Hvala, želim zahvaliti izvjestiteljici u prvom redu na njezinom sjajnom radu i na suradnji u radu na ovom izvješću. Zeleni su zadovoljni ovim izvješćem kako je, budući da ono sadrži niz socijalnih pitanja koje treba riješiti na europskoj razini u sljedećem sazivu. Drago nam je što izvješće podržava socijalne ciljeve Europske unije i pridaje im veći prioritet e, i kada je riječ o sljedećem BFO-u, prijedlogu komisije i kada je riječ o sredstvima u idućem proračunu. Također, sa stajališta zelenih treba se osvrnuti i na važnost suzbijanja spolne nejednakosti na tržištu rada. Doista nam je drago što izvješće e, zahtjeva od komisije prijedlog direktive o starateljstvu kako bismo konačno mm, zatvorili ovaj jaz u plaći e, za e, muškarce i žene, a isto vrijedi i za mirovinski jaz. Također nam je drago što ovo izvješće poziva na rješavanje pitanje e, dugoročne nezaposlenosti i osoba s invaliditetom na tržištu rada i također se e, brine za zaštitu radnika na platformama bez obzira na njihov status zapošljavanja, odnosno ugovore o radu. Dakle, od komisije očekujemo u tom smislu zakonodavnu djelatnost u sljedećih nekoliko mjeseci. Hvala gospođo zastupnice Peter Hansen. Nastavljamo sa e, zastupnicom Žame. Hvala. Poštovani kolege, gospođo izvjestiteljice, ne, Europska unija ne napreduje. Europska unija se sastoji od različitih gospodarstava sa različitim e, zakonodavnim okvirima, tako da nam se ovo izvješće zapravo čini vrlo pristrano i ideološko i to također proizlazi iz uključivanja Turske u podatke i ova stala potreba da se integriraju migranti na tržište rada ide na štetu naših ranjivih sugrađana. Mi ćemo glasovati protiv izvješća i podržat ćemo alternativnu rezoluciju našeg kolege jer je važnije vratiti suverenost državama po pitanju gospodarske i socijalne politike i stoga što Isto tako moramo zemljama članicama omogućiti da stave vlastite državljane na prvo mjesto kada je riječ o zapošljavanju. Hvala. E, u ime kluba ECR riječima zastupnica Zalevska na jednu minutu. Hvala lijepo. Prvo bih željela svima zahvaliti na intenzivnim naporima koje su uložili u sastavljanje ovog izvješća. Naravno, ono je vrlo zanimljivo za euro prostor, euro područje. Međutim, mi smo ustanovili da je ta stalna priča o teškom stanju mladih, o siromaštvu, o nezaposlenosti, o nedostatku različit dobro kvalificirane radne snage koja bi bila u skladu sa potrebama tržišta rada, da da se previše govori jednostavno o tome kako je teško i kako ne možemo ispuniti izazove 21. stoljeća, a premalo se govori o tome koja bi bila rješenja. To nam se čini, previše se tu, tu opisuju problemi, a premalo ima ideja za njihovo rješavanje. Osim toga, mislim da dobrim dijelom se zadire previše u suverena prava i nadležnosti zemalja članica, tako da se nadam da ćemo u sljedećim tekstovima koje će komisija pripremati moći govoriti više o rješenjima, a manje samo opisivati teško stanje. Hvala zatim za, za Ujedinjenu Evropsku ljevicu kolegica Pereira. Bon dia. E Hvala. Socijalna politika i politika zapošljavanja koja je provedena u zemljama europodručja nametnuta je ugovorom koji je kriminalizirao ljevičarsku politiku. Socijalna politika u mojoj zemlji značila je da smo učinili korak natrag u socijalnim pravima, došlo je do smanjenja prava radnika, do velike imigracije i zbog toga se mi ne slažemo s onime što je učinjeno po pitanju ekonomskog upravljanja i u europskom semestru. Čak i preporuke po zemljama idu tim putem. Mi ne možemo to prihvatiti. S jedne strane ne možemo tražiti povećanje plaća, smanjenje siromaštva, rast i univerzalan i besplatan pristup e, svemu i osigurati dostanstven život građanima, a s druge strane braniti drastična pravila koja nameće euro. To ne može ići ruku pod ruku. Mi se zalažemo za prava radnika, za socijalna prava. Oni koji imaju manje imaju još manje, a ograničenja eura i pakto stabilnosti i rastu jednostavno pogoršavaju situaciju. E, kolegice, imate pitanje gospodina Cetrovskog, e, Jeste li spremni prihvatiti to pitanje? Prihvaćate li plavu karticu kolege Zdehovskog iz Pučana? Ne. Onda nastavljamo. U ime neovisnih zastupnika kolegica Džemma. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Usvajanje politike za potporu plaćama kao što su učinile mnoge zemlje, među ostalima Italijama, Italija, e, idu u korist ranjivih skupina u društvu, ali razina siromaštva i e, gospodarski jaz koji i dalje postoji su neprihvatljivi. Mjere štednje su pogodile naročito one koji su bili već u poteškoćama i Među njima treba posvetiti posebnu pažnju osobama s invaliditetom. Odbor UN za prava osoba s invaliditetom je sa velikom zabrinutošću uzeo na znanje negativne posljedice mjera štednje na dostojanstvenu kvalitetu života osoba s invaliditetom e, i naglasio je da treba prekinuti sa primjenom mjera štednje kako bi se tim osobama osigurala bolja životna kvaliteta. Ja ću se stalno zalagati za to, a naročito za jedan plan socijalne zaštite koji će u potpunosti osigurati dostojanstven život tim građanima i koji će poštovati njihovo pravo da budu različiti, a ne da budu isti. Hvala. Hvala Poštovana kolegice, idemo dalje sa e, gospodinom Ratkeom u ime EPP-a na jednu minutu. predsjedajuća, drage kolegice i kolege. Kao prvo, puno hvala izvjestiteljima na ovom izvješću koje odmah na početku mandata pokazuje da moramo nastaviti hrabro onim putem idućih pet godina, onim putem kojeg je Jean-Claude Juncker započeo prije pet godina. I ne želim ovdje skrivati da je u mom klubu zastupnika e, za instrument e, reosiguranja za nezaposlene da tu zapravo ne postoji baš prevelika podrška i da u mojem vlastitom nacionalnom izaslanstvu u Njemačkom tu dosta imamo kritičnog raspoloženja da pače i da smo generalno vrlo kritični prema takvim instrumentima koji idu korak dalje. Ali unatoč toj našoj kritičnosti ćemo E, se danas glasati za to izvješće, zato što je borba protiv siromaštva, protiv nezaposlenih mladih u Europskoj uniji nešto što je najdublje ukorijenjeno u vrijednosti i u program europskih pučana. I naravno da ćemo se u, dogledno vrijeme mnogo puta oko toga sporiti ili iznositi svoje argumente, ali u jednom se nećemo, nećemo sporiti nikad, a to je da treba socijalno gospodarstvo potencirati. Presidente. Zastupnica eh, Gualmini iz ecd Hvala gospođo predsjedateljice. Ovo izvješće je svakako pozitivno, dobro i korisno i e, rasvjetljava još neke zabrinjavajuće pojave na tržištu rada, ali eh, poboljšava također i ovaj cilj 75% eh, zaposlenosti u prosjeku. Nije jasno kako se dovode u pitanje inovativne ključne mjere poput eh, ovog dopunskog programa za borbu protiv nezaposlenosti mnogih europskih građana i to je Ursula von der Leyen već predvidjela za svojih prvih stotinu dana i čak se dovode u pitanje i sredstva za instrument koji će se suprotstaviti krizi i šokovima. Treba nam više Europe, Europa rada, treba nam socijalna Europa, trebamo se vratiti na Amsterdamsku strategiju, dakle europsku strategiju za zapošljavanje iz 1997. Dakle, Europa ne može imati samo gospodarsku, nego mora imati i socijalnu dimenziju. Hvala. E, Riječima zastupnica Lagenzipen iz Zelenih. Štovana predsjedajuća, štovane kolegice i kolege, dobro jutro. Postoje izvješća koja dolaze u pravom trenutku, koja identificiraju prava probleme i pozivaju na angažirano djelovanje. Izvješće izvjestiteljice TUM spada u takva izvješća, puno vam hvala na tome. Htjela bi ovdje posebno istaknuti aspekte kako su zapravo postavljeni ljudi sa posebnim potrebama. I to zato što ovdje postoji jedna strukturna zapravo rupa i loša strana kod zapošljavanja. U izvješću se posebno to naglašava. E, prevelika nezaposlenost i dugoročna nezaposlenost upravo ljudi s posebnim potrebama to jasno potvrđuju. Pristup inkluzija to su ljudska prava kao što znamo. Europska unija je ratificirala konvenciju UN-a 2010 u vezi s tim. Prema tome, e, kompletna ravnopravnost mora imati prioritet. Gospodarska politika i socijalna politika Europske unije moraju ići ruku pod ruku, a proračun za socijalno se stoga mora ovdje i e, nabaviti i pobrinuti za njega. Hvala sada kolega Rajl iz IDEA. Drage kolegice i kolege, Europa je šarolika i mnogostruga je, ona se jako razlikuje i nacionalno i regionalno i to mora tako ostati, u tome je naša snaga. Centralizam i plansko gospodarstvo nikad još nisu doveli do blagostanja. Zbog toga mi jednostavno odbijamo ovakvu politiku, zato što su radni E, tržišta rada različita u Europi, nama trebaju tu regionalna rješenja i odbijamo i europsku minimalnu plaću. Mi se zauzimo za njemačku minimalnu plaću, ali ne europsku, jer bi to dovelo do maksimalne nezaposlenosti. Isto tako, odbijamo i europsku mjeru za ukidanje i novi fond europski za borbu protiv siromaštva, e, dječjeg siromaštva. Mi jesmo protiv siromaštva djece, ja sam sam bio siromašno dijete i tu se mora nešto učiniti, ali ne možemo nakon što imamo već tri različita fonda s kojima se to financira, ne možemo uvijek te probleme rješavati samo s novcem. Mi moramo jednostavno to drugčije rješavati. Mi moramo roditeljima i familiji dati posla. Tako ćemo se boriti protiv siromašna, siromaštva. Socijalan nije onaj koji dijeli tuđi novac, nego je socijalan onaj koji stvara posao i dijeli posao. Hvala sada kolegica Rafalska. Pani przewodnicząca, pani komisarz. Gospođo predsjedajuća, gospođo povjerenice. Društvena socijalna politika se mora suočavati sa puno, puno izazova pogotovo danas. Društvo stari, digitalizacija, promjena tržišta rada, tranzicije u svemu. Već desetljećima stari, Europa stari. Mi znamo da je sa 65 godina dob, za umirovljenje porasla i raste kontinuirano. Naravno, to je vezano zato da ljudi duže žive, što je lijepo, a to što ljudi sve manje dobivaju djece, to je upravo tužno. Demografski razvoj vodi do feminiziranja stari populacije i pred nama je zapravo problem da razvijemo i razradimo strategiju kako ćemo tim starijim članovima društva omogućiti pristup socijalnim uslugama njezi, a istodobno imamo problema sa tržištem rada i zaposlenošću kako će se to financirati. Dakle, mi moramo zajednički razvijati socijalnu, gospodarsku i radnu policiju. E, hvala lijepo, gospođa ah, Oprostite, ja sam kolegicu Rondinelli preskočila, jako mi je žao. Naravno, kolegica Rondinelli, izvolite. Grazie, presidente. Hvala, gospođo predsjedateljice. Mislim da ne možemo podržati ovo izvješće koje ima sve tvrdnje i onda njima proturječ, njima proturječi. Ulaganjima u zapošljavanje i socijalnu politiku e, proturječi stavak drugi i u kojem se traži da komisija izvrši pritisak na zemlje članice kako bi one izvršile preporuke po zemljama, a to su one iste mjere štednje koje režu socijalnu državu, ključne usluge i idu na štetu najranjivijih. To je veliko političko proturječje i ono više nije prihvatljivo u europskim politikama. Nije dovoljno govoriti o minimalnoj plaći, o nezaposlenosti mladih ako se ne omogućuju ulaganja za rast, za dobrostanje i za kvalitetu života ljudi. Mi smo uložili brojne amandmane od kojih su mnogi prihvaćeni, ali oni nisu bili dovoljni kako bi se promijenio ovaj liberalni pristup koji su od nas građani zatražili da izbrišemo u ime slobode i mogućnosti za sve. Dakle, pokret pet zvijezdica će ostati suzdržan u glasovanju na ovo izvješće koje i dalje zanemaruje očekivanja europskih građana. Hvala. Hvala lijepa kolegica Rondinelli, a sada gospođa Skitedal u ime EPP-a. Hvala. Socijalni stup je usvojen i mnogi od nas su bili zabrinuti zbog praznih prijedloga koji će uslijediti. U Švedskoj socijaldemokrati su jasno rekli da to treba značiti da će naši porezni obveznici zapravo plaćati za nezaposlene u drugim zemljama. No, Nismo imali pravo. Dakle, govorilo se o europskom sustavu koji daje e, pomoć nezaposlenima i pučani su se uvijek tome protivili, ali ovdje stoji crno na bijelo da se želi, odnosno socijaldemokrati žele da naši porezni obveznici zapravo popunjavaju rupe u nedovoljnim sustavima socijalne zaštite u drugim zemljama. Dakle, same zemlje trebaju u potpunosti moći financirati svoje sustave socijalne zaštite bez da je Europa tu uskače. Hvala. Nastavljamo sa kolegom Salibom iz SID-a. Hvala, gospođo predsjedateljice. U izvješću se ističe da su gospodarski uvjeti u Europskoj uniji povoljni i da stopa zaposlenosti raste. No, unatoč tome postoje i dalje nejednakosti i u prihodima i u e, gospodarskom stanju koji još povećavaju jaz između bogatih i siromašnih. Kvaliteta rada, dostojni, dostojna kvaliteta života i dobre plaće su danas najveći izazovi, ali danas više nije dovoljno imati radno mjesto, nego moramo se pobrinuti da ljudi mogu osigurati svojim radom dostojan život sebi i svojim obiteljima. Trebaju nam politike tržište rada koje će poboljšati uvjete rada i osigurati kvalitetna radna mjesta svim europljanima. Prvim puta ovim izvješćem Europski parlament e, će usvojiti načelo o pravu digitalne nepovezanosti. To je ovaj prvi korak, ali ključan korak ka tom pravu, pravo na ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Kada se počelo govoriti o tome, to je bio gotovo tabu, ali danas vidimo da će to postati službenom preporukom parlamenta. I na kraju želim e, zatražiti vašu potporu za e, europski e, dodatak za nezaposlene i za novi instrument kako bi se riješilo dugoročno nezaposlenost u Europi. Hvala. U ime ECR-a riječima zastupnica Nikolsonova. Imate jednu minutu, izvolite. Mislim, poštovane kolege, da bismo trebali prestati govoriti o onome što smo u smislu zapošljavanja postigli, nego se okrenuti prema studijama koje zabrinjavaju. Zabrinjavaju zbog starenja e, populacije i klimatskih promjena i e, povećanjem sredstava nećemo sve postići. Prema OECD-u 17% je e, svih radnih mjesta u Europi e, pred ukidanjem. U e, Finskoj 10%, e, a u mojoj državi Slovačkoj 33%. Dakle, radna snaga e, Europske unije nema dostatne digitalne vještine i tranzicija nas pogađa, a inovacije, porast produktivnosti i socijalna prava su međusobno isprepletene i socijalna Europa će funkcionirati samo ako gospodar gospodarstva za to stvore e, adekvatno okruženje. Trebamo prestati temeljiti svoje odluke na ideologijama i političkim frazama. E, treba e, početi temeljiti politiku na podacima. Hvala lijepa. Gospodin Zdehovski, Pučani. Hvala lijepa. Želim e, prvo Janitom e, zahvaliti na izvješću i općenito mogu reći, barem kako se meni čini, da je ovo iznimno kvalitetno izvješće. Imam jedno pitanje, a odnosi se na e, prvu točku. Ja na tom kažem da bi željela uvesti novi financijski instrument koji bi rješavao dugoročnu nezaposlenost. Međutim, imamo Europski globalizacijski fond. Moje je pitanje odakle nam novac za nove instrumente koji bi se uvodili. To bi bila dva instrumenta, već imamo dva instrumenta koja dobro funkcioniraju. Pa prema tome sad ulaganje u nešto novo umjesto da pojednostavnimo stvari činimo zapravo sve još složenijim stvarajući nešto što bi jedno drugom bilo sučeljeno i međusobno se natjecalo pa prema tome ne mogu ovo podržati iako u cjelovitosti podržavam izvješće. Hvala vam lijepa. Sad smo došli do spontanih javljanja. EPP, e, gospodin kanav Gospođo predsjedateljice, Hvala vam lijepa na ovom izvješću. Iako, eh, evo, mogu ga podržati, iako ima kontradiktornih elemenata u njemu, eh, za koje mislim da bi ih trebalo raspraviti unutar ovog doma a nema dvojbe da će biti različitih mišljenja država članica i klubova i Naravno, to je zato što su različiti i interesi koji se e, koncentriraju na najosjetljivije pojedince i države. Izvješće također naglašava pojedine točke e, i zapravo ističe i rizike. Ja sam iz Bugarske države e, među onima koji imaju najniže prihode i e, podržavam e, i ove prijedloge i ovo izvješće. Hvala lijepa. Gospodin Talis. Hvala lijepa. E, komisija kaže da e, su e, socijalne politike jednakopravne politike Europske unije. Za 105, sa 105 milijuna na 13 milijardi raste proračun. Zašto se to ne troši u postizanje jednakosti i ravnopravnosti u Europi. Ljudi kažu da Evropljani trebaju veću sigurnost. Da, trebaju sigurnost doma, trebaju sigurnost plaća od koje mogu živjeti e, i e, dobrog zdravstvenog e, osiguranja i skrbi. I bojimo se prijetnje terorizma a možda bismo trebali e, kontrolirati izvoz oružja iz e, Europe, a koje destabilizira i države i regije i stvara problema. Hvala. Hvala lijepa, gospodine Farhovski. Mi pokušavamo što je moguće viš, veći broj uvrstiti u ovo simultano e, spontano javljanje. Gospođa Bolt, SMD. Hvala predsjedateljice. Tijekom narednih pet godina europski projekt mora se temeljiti na progresivnoj platformi koja, ujedinjuje i gospodarske i socijalna pitanja, a bez takve platforme nastavit će se diskriminacija i nejednakost e, u svakom pogledu pa i u plaćama. Moramo eliminirati sve moguće nejednakosti i e, pružiti e, obrazovanje e, i obuku koje, e, koji su adekvatni za industrijsku revoluciju Europa i e, stupovi socijalnih prava e, su nešto što smo uspostavili i imamo e, sada konačno i priliku uspostaviti i po prvi puta minimalnu plaću u Europskoj uniji za održiv gospodarski rast moramo ulagati u ljude to je sve međusobno iz

Gospođa Dalikur. Govorimo o zapošljavanju i socijalnim politikama, a ja bih eh, rekla nešto o izvješću o zadnjem europskom semestru. Što se eh, Irske eh, tiče, mi možemo, mi, smo bili op optimistični, međutim vidimo puno neregularnog rada e, i e, ljude koji nisu socijalno zaštićeni jer e, to doista onda ima i velik utjecaj na e, živote građana i ovo su ozbiljni socijalni problemi e, radi nedostatka političke volje i načina da se to razriješi jer vremena su se promijenila i to je potpuno, postoji potpuna nepovezanost između e, politike e, rada i e, ovih koje se, se provode u Europskoj uniji. Mi trebamo određene fiskalne mjere i trebamo i prilagodbe koje će se prilagoditi ovom novom vremenu neoliberalizma. Nikola Olvanas, minuta. mislim da e, pojedine e, države e, su dobile preporuke od komisije to su konkretne preporuke koje bi trebale olakšati i zapošljavanje i otpuštanje. A što znači minimalna plaća? E, to je određen pritisak na sve i utječe najviše na mlade e, i visoke razine nezaposlenosti i siromaštva e, su očigledne i morali bismo biti fleksibilni fleksibilnost je neophodna e, za postojeća radna mjesta a izlazimo iz razdoblja štednje prema novom krugu kapitalističkih problema u sustavu. E, idemo prema novoj recesiji i to će svakako umanjiti našu e, sposobnost da recimo ulažemo u zdravstveno osiguranje i skrb. Povjerenice, izvolite. Hvala vam lijepo. Dragi e, kolege, zastupnici i dragi prijatelji, željela bih vam zahvaliti na ovoj konstruktivnoj i bogatoj raspravi. Ja sam e, uzela na znanje vaše komentare i vaša stajališta i sigurno ću ih prenijeti i mojim, e, onima koji će me naslijediti. Ova rasprava je potvrdila našu, naše opredjeljenje prema socijalnoj Europi i glavnim načelima E, socijalnog tržišta jer oni jednak drugog osnažuju. Ovo načelo mora upravljati svim našim budućim radom. Dragi zastupnici, ova rasprava je za mene e, posebna iz jednog razloga jer je ovo posljednja moja rasprava kao povjerenice i to mi daje mogućnost i priliku da vam zahvalim na dobroj suradnji. Naravno, nisam očekivala ništa manje s obzirom da sam i ja bila zastupnica više od 20 godina. Prethodnih pet godina radili smo konstruktivno zajedno na prijateljski način i uvijek stavljali interes europskih građana na prvo mjesto. Tijekom posljednjih mjeseci i e, tjedana dobivala sam mnoge komplimente da je Europska unija postala socijalnija i okrenuta prema ljudima, prema građanima. Uvijek odgovaram da treba e, proširiti e, izvan mene. Ja dijelim te komplimente s vama jer dobri rezultati su rezultate dobrog međuinstitucionalnog dijaloga i suradnje. Rezultati su, za, su to zbog čega smo ušli u javni život kako bi radili za građane i za dinamično i pošteno društvo i gospodarstvo. I nakon 30 godina u javnom životu mogu reći da sam vrlo ponosna na ono što smo postigli i naravno imam mnogo nade za ono što dolazi nakon toga, ali naravno imamo i velike izazove pred nama, upravo smo o tome raspravljali. Tranzicije se ne događaju automatski, međutim smjernice novog izabranog predsjednik, nove predsjednice Europske komisije, gospođe von der Leyen, pokazuju da će naši nasljednici nadograditi na onome što smo mi postigli na temelju e, vrijednosti koje dijelimo. E, želim vam konstruktivne godine i nadam se da ćete uvijek biti saveznici i da ćemo zajedno raditi za socijalnu Europu. Hvala. Komisarin. Hvala vam lijepo gospođo povjerenice. Vi ste čuli pljesak, parlament i vama zahvaljujem na suradnji u ovom proteklom e, parlamentarnom sazivu. Mi smo sada pristigli na kraj naše rasprave što se tiče e, politike zapošljavanja i socijalne politike europodručja. Još jednom naš sa gospođa Tum sada ima riječ. Thank you. Hvala. Mislim da još uvijek govorimo o istoj temi. Zahvaljujem svima na ovoj vrlo plodonosnoj raspravi. Zaista sam se osjećala vrlo dobro kada sam čula koliko me hvale e, izvjestitelji u Sjeni i kako su mi zahvalili. Ja isto tako zahvaljujem njima na izvrsnoj suradnji. Isto tako e, slažem se s gospođom e, Tisen da je to zaista bila dobra suradnja čak i u ovom domu. Moram reći onima koji neće podržati ovo izvješće jer tvrde da je previše ambiciozno ili nije dovoljno ambiciozno, samo imate na umu i možda razmotrite svoju odluku jer što god radimo u ovom domu uvijek se radi o kompromisu i nema mogućnosti e, da postignemo kompromis koji će zadovoljiti 100% sve. Kada sam radila na ovom izvješću, kao svaki zastupnik u parlamentu, imali smo neke ključne riječi. Moje su bile e, tržište rada, nezaposlenost, žene na tržištu rada, djeca, e, etničke skupine, e, e, osobe s invaliditetom, zeleno gospodarstvo, klimatske promjene, smanjenje siromaštva, zdravstveni sustav, mentalno zdravlje. Iako mi kažete da je moje izvješće kao božićno drvce, e, mislim da to nije, ili da to nije dobro, da se to ne može postići. Da, slažem se, to je božićno drvce, ali božićno drvce problema. Molim vas da se potrudite da ih riješite. Hvala vam lijepa, draga kolegice. S time smo onda zajedno ostvarili i savršeno pridržavanje zadnog vremena. S ovime ćemo zaključiti s raspravama, a za 10 minuta u 11.30 ćemo nastaviti s glasanjem. Molim vas, nemojte zaboraviti vašu glasačku karticu. Hvala vam lijepa.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

Drage kolegice i Kolege i kolege. Kolegice i kolege, molim vas da sjednete na svoja mjesta. Buongiorno a tutti. Dobar dan svima. Želio bih e, vas podsjetiti Dobar dan, želio bih vas podsjetiti da danas slavimo Europski i svjetski dan protiv smrtne kazne u jednom svijetu u kojoj vrijednosti i e, ljudska prava postaju relativni. Smrtna kazna je protivna ljudskom dostojanstvu i ne može se tolerirati ni u kojem slučaju. Ove godine ćemo posebno slaviti djecu čiji roditelji su osuđeni na smrt. I dalje sam uvjeren da smrt koju uzrokuje država ne može nikada biti e, pravda. Isto tako, izuzetno je važno razmotriti traume koje e, trpe ta djeca i zato više nego ikad naš parlament je opredijeljen i odlučan da brani ljudsko dostojanstvo kao što je to utvrđeno u našim ugovorima. Učinit ćemo sve što možemo kako bi se približili onom danu kada će sve države ukinuti smrtnu kaznu. To dugujemo budućim generacijama i, i dugujemo sami sebi. Siguran sam da je to ono što cijeli parlament osjeća. Hvala vam lijepa. Dear colleagues, we now Dragi kolege i kolegice, sada idemo na današnje glasovanje. Započet ćemo sa zahtjevom za hitni postupak koji je predao e, odbor za promet i turizam. Želi li neko govoriti e, u korist ovog zahtjeva? Ne? Želi li netko govoriti protiv zahtjeva? Ne? Onda tko je za zahtjev? Tko je protiv? li suzdržanih? Znači da je usvojen. Hvala lijepa. Krećemo sada na izvješće gospodina Lopesa Aguilara o suradnji između Eurojusta i Srbije. E, to je poimenično glasovanje i otvorim glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen hvala lijepa. Sljedeće izvješće gospodina Howarta. E, nacrt izmjene proračuna 4 kroz 2019. Započet ćemo sa amandmanima 1 do 11 i 13 do 16. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeni. Hvala. A sada amandman broj 12. E, poimenično glasovanje. otvoren glasovanje. The vote closed. Zatvaram glasovanje. Usvojeni, hvala lijepa. Idemo sada na rezoluciju u cijelini, također poimenično otvaram glasovanje. And the is... Zatvaram glasovanje. Usvojeni. A sada dajem riječ gospođi Tuperajnen za predsjedništvo vijeća. Gospođo predsjedateljice, zastupnici, dame i gospodo, Europski parlament je upravo usvojio amandmane stajališta izmjene proračuna kroz četiri za 2019. Uzimam na znanje razlike u stajalištima naših dvije institucija vezano za ovaj nacrt proračuna 4 2019. Eh, koje je predstavila komisija. Posljedično, E, kao predsjednica vijeća e, slažem se da predsjednik e, Europskog parlamenta povede odbor za mirenje prema ugovoru o, Europskoj uniji članak C 314.4. Hvala. Parlament će sada sazvati odbor. Sada imamo izvješće gospodina Haurita, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. Sljedeće glasovanje je prigovor u skladu sa člankom 112 o aktivnim tvarima. Opet poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Vote is closed. glasovanje. Usvojenim. Sljedeći je prigovor u skladu sa člankom 112. Opet otvaram glasovanje. Zatvaram glasanje. I to je slano. Sljedeći je prigovor vezano za kukuruz poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Stoji usvojen. Sljedeći prigovor vezan za soju. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojenje. Sljedeći prigovor vezan za kukuruz. Opet otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen a sada krećemo na strano uplitanje u izbore, e, dakle rezolucija četiri e, kluba zastupnika. Započinjemo sa amandmanom broj 7. Tko je za? Tko je protiv? Ima li suzdržanih? Osvojenje. Amandman dobro, možemo provjeriti, nema problema. Elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojenje. Amandman broj 2. E, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Amandman broj 13. Ko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojen je. Amandman 14. Jednak je isto kao i s prvim, ali možemo provjeriti elektroničko glasovanje. Otvoren glasovanje. Amandman 13. Zatvaram glasovanje. Usvojen je. Amandman 3 ne, ispričavam e, se. Amandman 14. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani? Usvojen je. Amandman broj 3. Ne, nećemo provjeravati svaki a Svaki puta je jednako za i protiv. Dobro, idemo provjeriti treći put. Oprovjeravamo treći put. Otvaram glasovanje za amandman 14. Amandman 14. Zatvaram glasovanje. Usvojen Vidite dobro odavde. Amandman 3, e, poimenično otvoren glasovanje. Zatvaram. Usvojen. A sada amandmani 1 i 8. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Evo, sad bih ja voljela provjeriti elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Ponovno, vrlo blizu, ali odbijen. Onda, aman, onda govori o, stavku desetom izvornog teksta poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Osvojen e, je amandman 15. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani? Mislim da je usvojen, ali zaista bih voljela provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Da, usvojen. Sada glasujemo za e, stavak 21. Poimenično glasujemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen je. Amandman 9. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani? Odbijen je. Amandman 10. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojenje. Dobro, idemo provjeriti onda. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojenje. Stavak 35 izvornog teksta. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Amandman 11d. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen je. Amandman broj četiri Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Nisu mnogi sudjelovali, morat ću ponoviti. Amandman četvrti, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Znači usvojen. Amandman 12. ko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijen je. Amandman 5. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijen je. Amandman 6. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijen je. Sada glasujemo za cijelu rezoluciju poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen je. Hvala lijepa. Sada krećemo na e, VFO. Rezolucija četiri kluba zastupnika. I započinjemo sa amandmanom broj 1. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani? Odbijen je. Amandman drugi. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani? Odbijen. Amandman broj 3. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. Amandman 13. Poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. Sada glasujemo za stavak četvrti izvornog teksta u dva dijela. Prvi dio poimenično, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen je. Drugi dio, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojen je. Amandman četvrti, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijen je. Amandman peti, e, poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijen. Stavak peti izvornog teksta, poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvajanje. Amandman 14. Poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Amandman 6. Poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijen. Amandman 17. Poimenično otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbijen. Amandman sedmi, poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Amandman osmi, e, poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Sada glasujemo na e, amandman 19. za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 9. poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijen. Amandman 10. poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Amandman 15. poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Amandman 11. poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Amandman 18. poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Amandman 12. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Amandman 16. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. Sada glasujemo e, za cijelu rezoluciju. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen je. Hvala lijepa. Sada krećemo na izvješće gospođe Tum. I prvo ćemo glasati za amandman 1 poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen glasujemo za e, stavak 1 u tri dijela. Prvi dio, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojen. Drugi dio, poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen je. Treći dio, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. A sada glasujemo za rezoluciju odbora EMPOL u cijelini. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen je. Hvala lijepa. Za minutu ćemo prijeći na obrazloženje glasanja. Molim vas da sada napustite tiho dvoranu. Molim vas napustite plenarnu dvoranu ako ne želite dati obrazloženje glasanja ili poslušati kolege koji će nam dati obrazloženje svojih glasanja. Hvala vam. proceed Molim vas napustite dvoranu ako ne želite sudjelovati u ovom dijelu plenarne sjednice, ostali bi htjeli nastaviti. Okay, so those are still in the room, would you please at least... Oni koji su ostali u dvorani, molim vas e, barem da budete tihi kako bismo mogli započeti s obrazloženjem glasanja i zamolila bih gospodina Hermana Terča da nam se javi ako je ovdje u dvorani jer ga mi ne vidimo to se tiče obzirna glasanja vezano uz uh, pravilo 112, genetski modificirani kukuruz. Je li ovdje Herman Terč? Ne. On nije tu, ali vidimo da je ovdje kolega Polčak, pa onda vi imate riječ na minutu, izvolite. za slova. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. Što se tiče ove teme, nije mi baš sve bilo jasno, ali ipak sam na kraju odlučio glasati protiv ovoga. Ja osobno nisam protiv genetski modificiranih organizama, i prehrambenih proizvoda, uključujući i e, soje, ako se pridržavamo strogih kriterija. A u EU imamo dosta stroge kriterije e, što se tiče sigurnosti hrane i zdravstva i te kriterije, te standarde, njih trebaju poštivati svi, to je važno. kada se uvozi kukuruz u Europsku uniju iz trećih država, onda je važno da su i takvi prehrambeni proizvodi u potpunosti sigurni. Ali ja mislim da naše, naša politička pravila vrijede i da je taj pristup dobar. No ono što mi se ne sviđa je činjenica da se primjerice kukuruz uvozi s područja Južne Amerike iz krajeva u kojima dolazi onda do krčenja šuma kako bi se dobile e, obradive površine. Hvala vam. Hvala, sada prelazimo na prigovor vezano uz pravilo 112. genetski modificirana soja, a prvi govornik koji će govoriti je kolegica Mazali Aguilar. Izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. Ja sam glasala protiv ova tri prigovora što se tiče odobrenja genetski modificiranih organizama. I to iz sljedećih e, razloga. Tu se nismo oslanjali na tehničke i znanstvene podatke, već na e, predrasude i na postupovna pitanja. Procjena rizika koju smo zaprimili od EFSE e, navela je kao zaključak da su ti proizvodi jednako sigurni sigurni kao i konvencionalni proizvodi i oko toga postoji znanstveni konsenzus. Komisija mora primjenjivati postojeće zakonodavstvo. Ovaj parlament ne može poduprijeti prigovore za koje nemamo znanstvene podloge. Hvala. Sljedeći govornik je opet gospodin Polčak. Hvala vam još jednom, gospođo predsjedateljice, što ste mi dali riječ. U prošlom govoru sam govorio o genetski modificiranim organizmima već jednom kada se radi o prehrambenim proizvodima. Po mom mišljenju su pravila koja imamo u Europskoj uniji dobra, stroga su, dobro funkcioniraju, temelje se na znanstvenim dokazima i zbog toga sam glasao protiv ovog prijedloga. No, ono što je po mom mišljenju važno je način na koji se ti organizmi uzgajaju u nekim trećim državama, konkretno rečeno u Brazilu primjerice. Tu se želi proizvoditi sve više i više takvih proizvoda i zbog toga su poljoprivrednici onda prisiljeni e, krčiti e, prašumu, a to onda mi kritiziramo u EU. Zbog toga bih rado da imamo jedinstvenu politiku E, s kojom ćemo na razuman način riješiti pitanje genetski modificiranih organizama, a istodobno se isto tako baviti sa održiv održivim načinom upravljanja šumama i zbog toga moramo biti obvezni što se toga tiče. Hvala. Sljedeće izjavi tiču se e, stranog uplitanja u izbore. Prvi govornik, jednu minutu, je gospođa Stugariju. Izvolite. If ako ste ovdje, da. Hvala vam, e, govorit ću na rumunskom jeziku. Čitav niz e, krivih informacija su širili ruski hakeri, a e, ove godine je takvih informacija dvostruko više i sada iznosi tisuću e, takvih informacija naspram prošle godine. Te informacije iz Kremlja su jako ciljane. Ovog mjeseca su rumunski novinari e, otkrili da je jedan televizijski kanal imao pet kloniranih Facebookovih stranica a broj lažnih e, računa na Facebooku iznosi 20 milijuna. E, Moskva jednu milijardu eura godišnje e, troši na dezinformacije i lažnu propagandu. I mi trebamo činiti više. Ja pozivam visoku predstavnicu da eh, od ist stratkoma eh, eh, napravi jednu, jedno permanentno tijelo i potreban nam je konkretan program za borbu protiv ovoga i za educiranje europske javnosti. Hvala vam. Sljedeći govornik je gospođa Palmer gospođa Melbarde. Hvala vam. Ja sam nadavno glasala za ovu rezoluciju zato što sve države članice koje su na vanjskoj granici Europske unije su e, konstantno suočene sa e, tim dezinformacijama i sa stranim uplitanjem u izborne procese. Rusija u svojim politikama javno govori o tome da želi stvoriti e, unificirani kulturni prostor u susnim državama Rusije, uključujući u baltičkim državama i od 2016. godine već Latvija provodi jedan poseban program za borbu protiv takvih dezinformacija. Ja bih e, htjela naglasiti da je važno raditi na jedan e, holistički način. Moramo također se baviti i prevencijom tako što ćemo osnažiti e, tema su, one teme koje su važne za demokraciju, ne samo kada je izborna godina. Takav aktivan stav doveo bi do snažnih nacionalnih medija, do e, istodušnih mreža koje će financirati e, države, ali potrebno je i lokalne i regionalne medije dovoljno podržati. Isto tako je vrlo važno razmišljati i o drugim e, korisnim izvorima informacije. Govornik je prekinut. Šodien burtiski paralēli mūsu sesijai Danas, paralelno s našom plenarnom sjednicom, se u e, Norveškom domu održava jedna konferencija, jedan event. Molim vas da zaključite još jedna rečenica da, dakle, paralelno s tom plenarnom sjednicom u domu europske povijesti postoji jedan event sa enciklopedijom iz svih država članica gdje se govori o tome da se treba revidirati e, enciklopedijski rad ako želimo sačuvati demokraciju u Europi. Hvala vam. Hvala. Gospodin Voli se sljedeći govornik. Izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Ja sam glasao protiv ovoga. smatram da je ovo farsa. Rusija, Kina i Iran, Venezuela i drugi šire e, propagande što onda europskim e, ekstremistima i populacijama populistima daje više zamaha, ali nema zapravo nikakvih konkretnih dokaza za to. Jedan, jedno izvješće komisije iz lipnja e, jasno to kaže. Ovo je jedna kampanja protiv drugih država, jedna duga tradicija toga da se NATO savez uplita u druge države. Pogledajte se i države i slučaj e, kod njih. Od kraja drugog svjetskog rata su radili na rušenju 50 stranih vlada, od kojih je većina bila demokratski izabrana, a upitali su se više od 30 država u njihove unutarnje poslove, organizirali su ubojstva vodećih političara, bombardirali su druge države. Kada će Europska unija, Europska unija prestati sa sankcijama naspram E, Irana i drugih država. Vrlo često se radi o tome da onda zbog sankcije dolazi do promjene u politici u tim državama. To je zapravo najgori oblik e, uplitanja. Hvala, gospodin Marijani, hvala. Ja sam isto tako glasao protiv ovog teksta, zato što, kao što je prethodni unik rekao, u stvarnosti nema nikakvih dokaza, postoji nekak, postoje nekakve insinuacije, nekakav nastak hladnog rata, a zapravo svi oni koji su protiv većinskog mišljenja, E, protiv onoga što čini Europska unija, njih se osuđuje. Glasao sam protiv toga i zato što se jasno vidi da je to usmjereno protiv nekoliko država. Podsjećam, u Francuskoj imamo Russia Today, ali nikad nismo kontaktirali krive informacije na tom kanalu i jedina kriva informacija koju smo u Francuskoj protiv nekoliko godina e, mogli primijetiti je jedna kriva informacija o Siriji koju je država i koju su mediji, državni mediji širili. E, govorilo se o Alepu, o tome da je tamo takva i takva situacija. Nekoliko mjeseci kasnije smo ustvrdili da je to sve bilo u potpunosti izmišljeno. Dakle, što se tiče lažnih vijesti, mislim da ne bismo trebali drugima držati lekcije komisije. Hvala. Hvala, sljedeći govornik je gospodin Huk. Gospođo predsjedateljice, integritet naših izbora je ključne važnosti, to je bitno za preživljavanje demokracije. Jedno izvješće britanske vlade pokazuje da ne možemo reći da nije došlo do samog pitanja u referendum iz 2016. godine. Članci protiv Europske unije od strane medija koje je podržava Rusija sa lažnim informacijama bili su u širokoj cirkulaciji, a unutar Ujedinjene kraljevine smo imali isto tako e, velikih rupa što se tiče financiranja političkih stranaka koje mogu pojedinci sufinancirati, ali i poduzeća, ne samo poduzeća e, u Velikoj Britaniji nego i preko, u prekomorske poduzeća i ne možemo nikako se uvjeriti u to da taj novac ne dolazi iz neke strane države ili čak iz neke strane vlade. Naši mediji su u šacici jako malog broja ljudi od kojih većina čak niti uopće ne, ne živi u Jedinoj Kraljevini i stoga je potreba za reformom velika. Ovo je tema e, po pitanju koje Europa mora zajedno surađivati. Hvala. Sljedeći govornik je kolega Rowett. Kolegica Rovet, neki grozni događaj e, ovog tjedna u Europi, ali izvan naših građana, e, granica potječu nas na to da dolazi do seizmičkih e, potresa vezano uz to kakva se mišljenja normaliziraju. Ono što, je prije, ono što se prije nije, smjelo izreći i izgovoriti se, ono što se nije smjelo misliti se sada može pomisliti. Imamo mržnju i disrupciju od kojih jedan dio dolazi iz sam, same Europske unije, od naših oligarskih elita, ali neki kažu da nešto od toga dolazi iz stranih izvora. Potrebno nam je strogo unutarnje zakonodavstvo o, tome kako se financiraju izborni procesi, ali moramo se boriti protiv korijenitih uzroka toga. To je sve veća nejednakost, to da se čini da je e, samo mali broj e, imućnih u našem sve okrutnijem društvu i trebaju nam snažni međunarodni alati kako bi se borili protiv e, uplitanja neprijatelja izvan naših granica. Ja sam podržala ovu rezoluciju zato što je Europska unija osnovana na temelju prijateljstva. Moramo srca i umove građana e, ponovno osvježiti kako bi imali e, to ujedinjenje, tu raznolikost, a taj glas se mora širiti u svakom razgovoru između braća i sestara na našem kontinentu, ali kako bi se doista i čuo taj glas, moramo jače govoriti protiv e, agresije i protiv straha. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Moraes. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. Ja sam htio nešto specifično reći, a to je da ne bismo trebali biti e, sami sa sobom zadovoljni što se tiče stranog uplitanja u integritet naših izbornih procesa. Mi smo e, tražili da se osnuje poseban istraživački odbor, e, istražni odbor i to smo odbili danas. Meni je jako žao zbog toga zato što su kolege govorili o dokazima, o tome da su potrebni tvrdi dokazi što se tiče toga i to je upravo ono što smo i pokušali napraviti kako bismo se brinuli da ono što radimo da se temelji na činjenicama i da zaštitimo naše izbore te demokratsku volju e, naših građana kako u državama članicama tako i što se tiče E, izbora izvan Europske unije. To je vrlo važna tema uzivši u obzir da imamo sve više dezinformacija, sve više izbornih prijevara i uplitanja u izborne procese u našim državama članicama. Unatoč to što nećemo sad imati taj posebni odbor, trebamo se pominuti da u ovom domu, unutar odbora Libe, a i u našoj komisiji e, sa povjerenikom za sigurnost koji je počeo raditi na tome da svi skupa e, se udužimo i da kada se radi o zaštiti naših izbora ne spustimo Hvala. Ovog zadnjeg govornika nisam dobro čula. Molim vas govorite malo glasnije ili možda tehničari mogu malo pojačati zvuk. I onda prelazimo sada na gospodina Larda. Hvala vam lijepa gospođo predsjedateljice. Ja sam glasao za ovu izmijenjenu rezoluciju. Jednu stvar bih htio reći, dragi kolege. Kada koristimo riječ strani, onda moramo biti pomalo pažljivi da tu e, naša meta nisu pojedinci, a ne oni koji bi nam trebali biti meta, a to su državni i nedržavni akteri iz trećih država. Zašto to kažem? Zato što imamo sada klimu netepeljivosti diljem svijeta i unutar Europske unije. Ja sam u toj državi stranac, e, u državi koju predstavljam u ovom parlamentu. Mi smo svi stranci jedni drugima ali kad, kad se koristi taj perotivni e, termin stranaca u krivom, e, u kontekstu. Mi evo upravo sada u e, škotskom parlamentu želimo dati pravo glasa svima onima koji žive u Škotskoj. želimo širiti naše demokratske vrijednosti, pomenuti se da ljudi mogu glasati, bilo da se radi o strancima ili ne, ako žive na našem teritoriju. Hvala vam. Hvala. Sljedeći govornik i gospođa Šojdrova. Hvala vam, dragi kolege, dragi kolegice. Ovu raspravu i ovu rezoluciju o stranom uplitanju u izbore i dezinformacije u nacionalnim e, europskim demokratskim procesima e, vrlo važnima i zbog toga sam e, podržala ovu rezoluciju. Vrlo važan je onaj odlomak u kojem pozivamo Europsku komisiju da pruži više ljudskog ljudske i financijske podrške e, timu East Stratkom koja se, koji se bavi borbom protiv dezinformacija u Europi i vrlo mi je drago što je Europski parlament usvojio ovu rezoluciju. Hvala. Claire Fox je sljedeći govornik. I Ja sam glasala protiv ovog zahtjeva zato što, to, što tu stoji o i e, za e, birače. Govorio da niste ništa odlučivali, da niste znali za što ste glasali, da ništa ne odlučujete. Lažne informacije dezinformacije, o tome smo previše čuli u ovom parlamentu, uključujući i klevetajuće e, riječi o Ujedinjenom kraljevinu. Da vam kažem sada, glasači za Brexit nisu glasali zbog ruskih botova ili zbog Facebooka, nego zato što vjerujemo u suverenost. Želim upozoriti svoje europske kolege što se tiče uplitanja u europskim izborima, što je problem. Nažalost se Europska unija upliče u izbore e, država i nacija. Primjerice u Irskoj, Francuskoj, Danskoj, i Ujedinom kraljevinu kada se radi o referendumima kažu im onda da ponovno glasaju, da ponovno glasuju sve dok ne dobiju očekivani ishod. Što je ovaj zahtjev? Osim da se osim da se pokaže kakva je Europska unija. Ja sam glasala protiv ovoga za svoje glasače i porezne obveznike. Hvala vam, e, kolegica Ždanoka. Sljedeća ima riječ. Yes, thanks, I voted against. Ja sam glasala protiv e, ove rezolucije. Moramo osnažiti demokratske procese, ali ova sredstvo nije e, prikladno. Dakle, moram morali bismo imati europsku task force koja bi imala puno više sredstava. E, sa e, ovom rezolucijom nalazimo na opravdanje na udvostračenje dezinformacije u odnosu na prošle e, godine. Međutim, razlog je to što imamo više sredstava, imamo više traženja e, vidim na stotine e, e, lažnih o bijele na roskoj televiziji E, e, imam, imate slučajeve dezinformacije e, koji e, se prezentiraju kao dezinformacije, ali zapravo su se doista dogodile. Dakle, svaka kritika bi mogla postati dezinformacija. Hoćemo li na to potrošiti milijune eura? Uh, Hvala. Sada kolega Džambaski. E, hvala dame i gospoda. Ja sam podržao ovu e, rezoluciju. E, prošle godine smo vidjeli incidente miješanja i u Europi i u SAD-u, ali ne ponekad imamo zapravo E, subjekte unutar EU e, koji traže e, da izmjene mišljenje građana i oni zapravo financiraju takve lažne novosti i dezinformacije. Vidjeli smo to i u Poljskoj i u Mađarskoj gdje e, oni zapravo e, financiraju kriminalce, to smo vidjeli i u Bugarskoj. Ja sam protiv toga. Sljedeći govornik, e, gospodin Pol Čak. Hvala, ja sam podržao ovu rezoluciju, iako neka sredstva u kojima, koje navodimo u rezoluciji e, nisu baš e, to lišeni kontroverze, dosta su prijeporni, ali jedno je jasno, ovdje postoje nastojanja trećih država da se izbore na europskoj ili na nacionalnoj razini um, odvede u određenom smjeru. Ja jako poštujem rad Jessica Euro, jedne novinarke, koja je e, vidjela da u Sankt Peterspu e, postoji jedna farma, da tako kažem trova, koja je to dokazala. Dakle, nedvojbeno je da takvo nešto postoji. Pogledajmo isto tako što rade se nemečke države. One istražuju, one žele znati je li došlo do uplitanja, ako da, do kakvoga. Mi bismo isto tako trebali poput jednih američkih država provesti istragu da vidimo što se točno tu dogodilo. Moramo te mreže raskrinkati. Hvala vam. Hvala, a sada naš kolega Auštrevičius. Hvala. Bio sam iznenađen, kao i mnogi od vas, kada sam čuo da postoji lažni eh, web sajt Europskog parlamenta koji se zove EP Danas. Eh, prema eh, EU tvrdi da to dolazi iz kanala za propagandu iz Kremlina, Russia Today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 Trebamo osnažiti e, otpornost naših građana kako bi e, bili kadri razlikovati ono što je točno od onog što je netočno. Upravo zbog toga e, trebamo podržati EU i s ratkom Task Force koja se bori upravo protiv dezinformacija. Moramo poboljšati i građansku obuku i omogućiti i osnažiti civilno društvo. Ova rezolucija traži da se da više pozornosti na nacionalnoj i na europskoj razini i to e, kako bi se e, upravo ovakve aktivnosti e, bolje financirale. Nadalje, budući visoki predstavnik će imati borbu protiv dezinformacija uključenu u svoju politiku. Hvala. A sada ćemo govoriti o višegodišnjem financijskom okviru a počet ćemo sa e, gospođom Strugariju. Ova rezolucija je važna, ja sam je podržala jer smo trebali poslati snažan signal vijeću prije idućeg tjedna. Međutim, bila sam izuzetno iznenađena da vidim da iako e, je do, rezolucija dobila podršku od četiri glavna kluba, ovdje se nije uopće govorilo o novom financijskom instrumentu koji bi trebao podržavati e, civilno društvo, niti je išta rečeno o civilnom društvu. A tradicionalno govoreći upravo je parlament bio e, onaj koji je podržavao civilno društvo. Njima treba instrument za to kako bi ispunili svoj mandat i nije nam prihvatljivo da se ne spominje civilno društvo, da se ne traži više djelovanja i to e, u smislu rasprava idući, idućeg tjedna e, gdje upravo civilno društvo slabi e, u e, zemljama kao što je Polska, Mađarska i Rumunska. Hvala. Sada gospodin Linars. Hvala. Revizorski sud je rekao da 300 milijardi 300 milijardi eura Dakle, 3 milijarde eura. Tri puta više od godišnjeg proračuna E, nisu na raspolaganju, traži se da taj proračun bude veći, Brexit će sigurno utjecati na proračun. Međutim, mi imamo kritički pristup u odnosu na proračun gdje možemo naći više novaca, e, gdje možemo uštedjeti. Trebaju nam novi prioriteti, to ne znači da nam treba više novca. Europski proračun nije božično drvce e, na koji vi možete objesiti vaše želje. Treba biti uravnotežen. Dakle, moramo biti oprezni oprezni što se tiče načina trošenja novca. E, ne želimo političke razloge zbog kojih će e, porezni obveznici kasnije plaćati. Hvala, sada Lešek Miller. pani przewodnicząca! ja poparłem stanowisko w sprawie wieloletniego budżetu ale chciałem zgłosić. hvala vam gospođo predsjedateljice ja sam podržao ovu rezoluciju ali želim se osvrnuti na dvije točke kao prvo još uvijek nije jasna situacija s Brexitom i zbog toga Europska komisija mora izraditi plan B za slučaj da ne dođe do dogovora i da Ujedinjena kraljevina iduće godine prestane uplaćivati europski proračun. Potrebna nam je sigurnost uh, u smislu plaćanja za korisnike u svim državama članicama, a isto tako i u našoj regiji Bjelopoljska u Poljskoj. Birači u toj regiji su meni povjerili mandat kako bih zastupao njihove interese. Druga točka. Vlastita sredstva Europske unije ja sam uvjeren u to da ove korekcije i ovi rabati da više ne bi trebali vrijediti. potrebna su nam nova rješenja, nove vrste poreza, primjerice porez na velike internetske kompanije, jer naime ta poduzeća ne plaćaju dovoljno poreza u ovom trenutku. I to samo zbog toga što su e, njihova sjedišta izvan e, naših država. Hvala looking at the time. That was my fault. Pa, nisam <laughs> gledala vrijeme, malo ste e, kasnili. E, sljedeći govornik, gospodin Parnev, ne, ne želite ništa reći, u redu. Zatim kolegica Šojdrova. Hvala vam, gospođo predsjedateljice, dragi kolege, drage kolegice. Na kraju sam podržala ovu rezoluciju o višegodišnjem financijskom okviru, iako nisam bila sigurna kako sam trebala postupiti iz ovih razloga koje upravo naveo i kolega Leners. Ja sam ipak tu rezoluciju na kraju poduprela zato što je taj vremenski faktor trenutno važan i mi želimo pozvati vijeće da što prije sa parlamentom pronađe e, konsenzus te da onda usvojimo razumni proračun. Želimo e, financirati Erasmus, kohezijsku politiku, zajedničku poljoprivrednu politiku, dakle sve te vrlo smislene e, programe, a jedno prijelazno razdoblje bez financiranja bilo bi loše. Naravno da moramo postići nešto što se tiče vlastitih sredstava, inače taj proračun neće biti doista realan. E, Europska komisija je predložila 1,11, a mi predlažemo 1,3 i tu isto isto tako moramo moći pronaći smislen kompromis. Hvala kolegica Lecionova. Hvala, ja sam e, glasovala protiv rezolucije u odnosu e, na višegodišnji e, financijski okvir. Tu se često govori o stabilnosti borbi protiv klimatskih promjena. Međutim, iza toga što imamo klasični socijalni plan. Osim drugih stvari, ovaj nacrt rezolucije traži da se uvedu e, porez na e, kompanije, financijske transakcije, e, digitalni porez, PDV, prilagodba. Jasno mi je da naši socijalisti podržavaju to, međutim nije mi jasno kako razmišljaju, kako to mogu podržati članovi koji za sebe kažu da pripadaju centru srednjem e, desnom centru. Ovdje se zapravo ne radi ni o čemu drugom nego o povećanju poreza. Hvala. A sada gospodin Džambaski. Hvala, ja sam podržao ovu rezoluciju koja je e, dio strategije Europskog parlamenta da utječe na pregovore u odnosu na sljedeći višegodišnji financijski okvir. Ova rezolucija ima čitav niz stajališta koje smo mi podržavali. Ovaj jedan od važnijih elemenata je akcijski plan za hitne situacije. Radi se ovdje o jednoj sigurnosnoj mreži e, kako bismo E, obranili one koji uživaju u europskim programima i potporama i e, kako bismo nastavili e, sljedeći okvir ako ne dođe do dogovora. A sada bi trebalo da, riječi gospodinu Valacu, međutim on nije tu, a sada idemo na sljedeću točku, a to je zapošljavanje i zaposlenje i E, socijalne politike u eurozoni. Gospodin Palmer, citiram, e, e, oni koji zaposlenici koji e, odlaze e, gube e, sva zaposlenja i mi ćemo zbog toga otići na štrajk. To je rekao upravo jedan radnik Vilko koji će sutra sudjelovati u štrajku. On je bio jedan obiteljski čovjek koji je bio prisutan u lokalnoj zajednici, ali je sada otišao dalje od toga. Međutim, ja ga podržavam. On će sutra sudjelovati u akciji protiv tih novih e, oblika e, rada e, koji tjera radnike da manje vremena provode s obiteljima i upravo zbog toga će sindikat sutra podržati takve građane i ja ih podržavam i to u potpunosti. Hvala. A sada gospođa Šojdorova. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Htjela bih objasniti zašto sam na kraju krajeva poduprijela ovo izvješće. U ovom izvješću imamo neke važne prijedloge koje bismo trebali poduprijeti i poticati na razini Europske unije, te bi Europska unija trebala izvršiti pritisak na sve države članice kako ne bi imali različite brzine među državama. Primjerice, što se tiče pristupa mjerama za zapošljavanje za mlade ljude, pa to je nešto što već imamo na europskoj razini i mislim da bi države članice trebale učiniti više za mlade ljude. Imamo programe Erasmus, imamo e, korpus solidarnosti i tako dalje. Važno je da su države članice aktivne. Zatim se tu javlja i pitanje obrazovanja, međusobnog priznavanja kvalifikacija. Ja se ne slažem s time da uvedemo ovaj europski e, sustav e, osiguranja za nezaposlene. To bi, s tim bi se išlo previše, ali zajednički standardi to nešto s čime se slažem. Hvala gospođa Fox. Ja sam e, glasala e, za jer e, ovdje imamo ipak jedan veliki problem. Europska unija nam pokušava reći da se prava radnika garantira zakonima Evropske unije, ali to uopće nije točno. Jer zapravo ste E, odustali od takvih prava, a imamo samo još više birokracije. Nadalje, e, kak, što o toj retorici e, u Grčkoj, Italiji vas Eh, jer njih je Europska eh, unija eh, natjerala na štednju i jednostavno ih je ponizila kao da one ne mogu odlučiti o svojim politikama. Ja zbog toga nisam glasala za ovu rezoluciju jer vi ne podržavate prava građana, a ja ih podržavam. Molim vas da se pridružite ovoj borbi i da podržavate zajedno sa mnom prava građana. Hvala, a sada Angel Džambaski. Hvala. Ovdje se imamo uravnoteženo izvješće koji e, ohrabruje države članice da postignu bolju ravnotežu između socijalnog i gospodarskog života, e, pospješuje e, sjecanje digitalnih vještina. Međutim, u tom istom dokumentu e, traži se da se vrše pritisci na države članice u odnosu na migrante. O tome smo već e, govorili dva izvješća E, imaju razumne e, sadržaje, e, govorimo o migracijama. Međutim, upravo zbog ovog dijela o migracijama ja ga ne mogu podržati zbog toga što se ovdje ne dovoljno ne naglašava subsidijarnost. Države članice imaju pravo baviti se sa tim problemima na nacionalnoj razini. Upravo zbog toga sam glasao, odnosno suzdržao sam se. Hvala. E, parlament će na početku svog sljedećeg zasjedanja e, e, ovo podržati i sada izjavljujem da su rezolucije koje su ovim usvojene, a ovim završavamo rad na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta i želim vam ugodan kraj tjedna.